Buongiorno a tutti. Dobro jutro svima. Otvaram sjednicu. Nadležne portugalske vijesti, e, vlasti zatražili su da se ukine parlamentarni imunitet zastupnika Josea Manuela Fernandeša u okviru e, kaznenog e, parničnog postupka u gradu Portu. A nadležna e, za Nadležno za to pitanje jest odbor za pravna pitanja Europskog parlamenta kojemu to predajemo. Jutrošnji devni red je onaj na koji sada prelazimo. Radi se o pitanjima rodne ravnopravnosti i za e, početak e, prelazimo na prvo usmeno pitanje i dat ću riječ jednoj od autorica tog usmenog pitanja. Radi se o zastupnici Grsi Perez. Koja to bi riječ na dvije minute. Hvala lijepa. las esferas de vida social política económica es el de una sociedad desigual. Es el síntoma postoje simptomi neravnopravnog, nejednakog društva kao i što to pokazuje da trebamo e, postići napredak u ostvarivanju jednakosti. 2013. godine ovaj je parlament e, dao mišljenje na prijedlog komisije o e, E, zastupljenosti žena u upravnim odborima trgovačkih društava te je rečeno da je potrebno uvesti kvotu za žene u um, biznisu te je ta kvota potrebna kako bi se postigla veća razina jednakosti u odborima. Pet godina kasnije postoji blokada u vijeću i vlade država članica nisu u stanju dogovoriti se kako postići veću razinu ravnopravnosti u Europi, kako postići napredak, kako bi ravnopravnost doista postojala svugdje u Europi. Sada je došlo do promjene e, na čelu Španjolske, a to je došlo, dovelo i do promjene stajališta Španjolske u vijeću, a to će sasvim sigurno dovesti do E, napretka u postizanju dogovora. Zanima me što komisija radi kako bi zajedno s vijećem i parlamentom prije kraja ovog mandata e, do, došli do inicijative koja bi omogućila e, oživotvorenje te ravnopravnosti. Ovdje se radi o ženskim pravima i mi smo Mm, predvodnici u tom području i trebamo osigurati veću ravnopravnost i to što je prije moguće. Parlament mora, parlament je dao vrlo jasno stajalište i e, da bismo te stvari ostvarili, ostvarile, prvo želimo čuti što rumunsko predsjedništvo e, planira učiniti, zato što žene moraju e, sudjelovati u donošenju odluka u kompanijama širom Europe i to je jako bitno. Hvala. Pa, Hvala sada druga autorica, zastupnica Hautala. Hvala lijepa. Mislim da je zaista smo došli do vrlo važnog trenutka da dođemo do zaključka da nema razloga da se direktiva iz 2012. godine ne usvoji. To bi e, dalo obveze za <clears throat> tvrtke e, na burzi imaju barem 30% predstavnika e, oba spola među e, neizvršnim članovima e, upravnih odbora. Neobično je da se mnoge zemlje i dalje pozivaju na načelo subsidijarnosti. Velik broj tvrtki rade ne samo u Europi, već i izvan Europske unije i zato to svakako jest u nadležnosti Europske unije. Nakon toga trebamo uzeti u obzir raznolikost, a rod je nešto što je zaista dio toga. Na taj način tvrtke mogu shvatiti, poduzeća mogu shvatiti što se događa u svijetu i na taj način orijentirati poslovne strategije. Treće, nema razloga reći da nema dovoljno žena koje su nadležne, jer e, to je samo izlika za kulturu poduzeća kojem dominiraju e, muškarci. E, činjenica da žene možda ne dijele tu istu kulturu muške dominacije jest tu, ali e, potrebno je da i žene se uključe kako bi se odgovorilo na probleme s kojima se na, suočavamo u današnje vrijeme. Žene dakle jesu ponekada zastupljene na dobrovoljnoj razini u upravnim odborima, ali posljednji pogaci pokazuju da je u najvećim e, javnim poduzećima u Europskoj uniji svega 26% žena bilo u upravnim odborima. Postoji također ogroman raskorak u smislu zastupljenosti muškaraca i žena, što samo ukazuje da e, je razlika velika u različitim državama i da stoga treba intervenirati na europskoj razini. Zahvaljujem španjolskoj vladi što je još jednom se pozabavilo ovim pitanjem. Nadam se da ćemo prije europskih izbora, zahvaljujući rumunskom predsjedništvu, zaključiti ovo pitanje i moći pokazati da se Europska unija zalaže za moderno upravljanje tvrtkama. Nema razloga da se kaže da nema nadležnih žena, kompetentnih žena. A sada dajem riječ državnoj tajnici Rumunjske, gospođi Čote, kojoj zahvaljujem što je došla na naš sastanak. Hvala lijepa. E, uvaženi zastupnici, povjerenice Jurova, zaista jako mi je drago što e, se danas mogu naći na ovoj raspravi. Za početak moram reći da rodna ravnopravnost jest u središtu vizije Europskog vijeća o socijalnoj Europi. Vijeće traži jednako pravnost žena i muškaraca. A to vidimo i u zakonima koje smo godinama razvijeli u suradnji s Europskim parlamentom. Europski stup socijalnih prava koje je zajednički proglasio u studenom 2017. godine i parlament i e, komisija i vijeće. I zaista ponosimo tim dokumentom koji govori o jednakom postupanju prema ženama i muškarcima, jednakopravno žena i muškaraca mora mm, se odražavati su svim područjima uključujući na tržištu rada i uvjetima rada i napretkom u karijeri. Žene i muškarci imaju pravo biti jednako plaćeni za jednako vrijedne poslove. Zahvaljujući europskim e, temeljnim ugovorima i našim propisima to e, je moguće. Međutim, iako se jako napredovalo u posljednjih pola stoljeća i e, zbog zahvaljujući i činjenici da imamo više ravnopravnosti, još uvijek su mnoge stvari zanemarene. 16,2 postotna boda je e, i dalje razlika između plaća muškaraca i žena. A e, dakle i dalje žene imaju manje plaće nego li muškarci, što nije znak ravnopravnosti. Mi ćemo se upravo ovim pitanjima biti, baviti na e, sastanku vijeća u lipnju. Svi moramo surađivati od konodavaca do država članica. Danas od nas tražite da e, konkretnije komentiramo direktivu komisije o zastupljenosti žena u upravnim odborima poduzeća. Žao mi je da vam moram reći da kao što znate i dalje postoji manjina koja blokira ovu odluku na vijeću. 2017. godine Malteško se predsjedništvo bavilo tim pitanjem, ali od onda se ovom prijedlogu nije više razgovaralo. I sadašnjoj situaciji je ta tema i dalje blokirana. Bez obzira na to, u Europi postoji veliki konsenzus u tome da se situacija mora popraviti i da se treba povećati rodna ravnopravnost na razini upravnih odbora poduzeća. U tom kontekstu rumunjsko predsjedništvo namjerava omogućavati da dođe do rasprava i posredovati prilikom njih kako bi se napredovalo na ovom planu. Direktiva o em, boljem odnosu između e, rada i privatnog života za roditelje i za skrbnike je ipak nešto gdje smo napredovali. 24. siječnja održao se uspješan trijalog na tu temu. Taj uspjeh je e, došao zahvaljujući radu kako austrijskog tako i bugarskog predsjedništva. Omogućiti bolju ravnotežu između poslovnog i privatnog života vrlo je važno. Moramo pomoći kako god možemo našim građanima da pomire privatni i poslovni život. Tim prije što u današnjoj demografskoj situaciji to treba učiniti visoko eh, kvalificirane, visoko obrazovane evropljanke moraju još prije eh, biti u mogućnosti da iskoriste mogućnosti našeg tržišta rada. I to je pitanje ravnopravnosti. A istovremeno i eh, svi moraju moći izabrati se mogu odlučiti da imaju djecu, a ne da moraju birati hoće li biti roditelji ili će raditi. To naročito vrijedi za žene, a prava dakle moraju postojati i za muškarce i za žene. Važno je istovremeno poštovati i raznovrsnosti koje postoje u pojedinim državama članicama. U Europi nikada nema pravila koje su baš uvijek e, moguće da su stvarnosti jednake iz države u državu. One se razlikuju od države do države, situacije nisu iste i zato moramo poštovati načelo subsidijarnosti. Sve to moramo imati u obziru prilikom rasprava o direktivi o e, ravnoteži između poslovnog i privatnog života. To smo uspjeli ostvariti na trijalogu gdje smo uspjeli ostvariti fleksibilnost. Hvala parlamentu na suradnji eh, na ovom pitanju. Hvala lijepa. A sada dajem riječ povjerenici Jurovo u ime Europske komisije. Izvolite. Gospodine predsjedniče. Zahvaljujem Europskom parlamentu što je ovo vrlo važno pitanje prava žena i e, ravnopravnosti među spolovima stavio danas na dnevni red. Hvala puno na tome koliko ste podržali prijedlog Europske komisije čiji je cilj da e, poboljša e, rodnu zastupljenost, rodnu ravnotežu na, e, među članovima upravnih odbora poduzeća. Pet godina sam povjerenica zadužena za ovo područje i jako mi je drago da se konačno paket o ravnoteži između privatnog i e, poslovnog života e, uspio dogovoriti. Ali s druge strane jako me brine što na nekim područjima idemo e, puževim korakom. I e, moram reći da nisam nikad krila e, koliko sam razočarana što se tako sporo napredoje. Pokazatelji o ravnopravnosti skolova pokazuju da smo da je to zapravo onaj među pokazateljima koji najsporije napreduje usprkos nacionalnim zakonima koji su u međuvremenu usvojeni. Jasno sve ukazuje na to da je ta dobra zastupljenost e, muškaraca i žena, dobra rodna zastupljenost, ona koja samo poboljšava rad tih poduzeća usprkos dobrom obrazovanju i mnogim postignućima žene se moraju stalno boriti e, protiv predrasuda i barijera koje postoje e, i koji su tu kao prepreka da ona dođu na e, tako visoka mjesta. A takva situacija postoji usprkos činjenici da bi zahvaljujući tome da imamo veću rodnu ravnopravnost među članovima upravnog odbora. To bilo jasno polje za poduzeća, naročito u sadašnjem kontekstu eh, gospodarske situacije. Radi se o zakonodavstvu na kojem radimo, koji bi jako poboljšao situaciju. Osim toga, on je rodno, e, zakonodavstvo je zapravo rodno neutralno, jednostavno se traži bolja zastupljenost osoba koje imaju odgovarajuće kvalifikacije i e, bez obzira na to jesu li to muškarci ili žene. Dakle, treba ugraditi rodnu ravnopravnost u upravne odbore poduzeća. One države koje nemaju nikakvo zakonodavstvo na tom planu vidimo da samo stagniraju, ali e, ipak ima tamo gdje zakonodavstvo postoji vidimo napredak. Imamo puno primjera za to. Prijedlog e, ovog zakonodavstva Europske komisije naišao je na veliku potporu Europskog parlamenta, a također i većine država članica. Ja smatram da se može zaključiti e, tu temu i e, moram reći da se jako napredovalo. Španjolska vlada je tu naročito napredovala. Nedavno sam bila u Španjolskoj i vidim da tamo vlada zaista želi napredovati na ovom planu, e, naročito predsjednik vlade kao i neki ministri. Naravno, uvelike e, gaj nade i očekivanja u rad rumunjskog predsjedništva koje vidim da je ono koje želi raditi na ovim pitanjima. Na vijeću se nadamo da ćemo tijekom ožujka deblokirati ovu situaciju. Predstavnica vijeća spomenula je i sastanak u lipnju gdje se zaista moramo i kako pozabaviti ovim što bih nazvala sramotnim pitanjem razlike u plaćama između muškaraca i žena u Europi koja je još i kako prisutna. Europska komisija dakle radit će i dalje na ovom važnom dosjeu i pokušati poduprijeti sve kompromisne odluke. Hvala povjerenice, sada ćemo saštoti klubove zastupnika. U ovoj fazi nećemo prihvaćati plave kartice jer nećemo imati dovoljno vremena za to. U ime Europske pučke stranke dajem riječ zastupnici Kozlovski Rajović. Hvala predsjednice, predsjedniče, gospođo povjerenice, dame i gospodo. Slušala sam ono što je već rečeno i čini se da se svi slažemo. Parlament, komisija, predsjedništvo, svi podupiru direktivu. Osim toga, nitko ne dovodi u pitanje e, ciljeve direktive, pa onda imam sljedeće pitanje. Zašto onda nije provedena i zašto u nekim državama članicama e, zastupljenost žena u e, kompanijama na burzi, odnosno u njihovim upravnim odborima, iznosi samo 7%? Ako kada bi argument, kada bi e, stvarno bili iskreni, onda bi se situacija promijenila. Jer nitko ko ima zdravu pamet ne misli da da je 7% ili 40% da je e, isto e, rezultat, te razlike nisu rezultat razlike u kompetencijama i talentu. Radi se o nečem drugom, trebamo reagirati nema rezultata u državama članicama i zato e, treba reagirati na europskoj razini. E, slažem se sa sjajnom direktivom koju je pripremila povjerenica Reding i krajnje je vrijeme da se odlučuje prema kompetencijama tko će biti izvršni direktor e, i tko će sjediti u upravnim odborima. Potrebni su nam jasni kriteriji, te razum, trebamo razumjeti kako ovaj proces funkcionira. Ne bi se smjelo događati da osobe koje mm, imenuju članove odbora to čine na temelju poznanstava, a ne na temelju talenta i kompetencija. U ime Pučana htjela bih reći da se žene i dalje suočavaju s brojnim problemima vezanima uz pristup tržištu rada zbog e, nedostatka infrastrukture e, za skrb djece. Potrebno je uspostaviti ravnotežu između privatnog i profesionalnog života i ovo bi trebalo biti poticaj da se nađu rješenja. Treba čestitati predsjedništvu na rezultatu trijaloga koji je upravo završio i e, svi bismo trebali podržati ovu direktivu tijekom glasovanja. U ime socijalista i demokrata riječ ima zastupnica Regner na dvije minute. Mikrofono, mikrofono. Ja, pa. Dobro, sada me čujete. Hvala gospodine predsjedavajući, gospođo povjerenice. Potrebne su nam žene i muškarci koji e, su vrijedni, marljivi i pošteni i koji će sjediti u upravnim odborima kompanija. Sedam, prije sedam godina komisija je načinila prijedlog i Europski parlament je iznimno brzo reagirao e, Naveli smo da su nam potrebni jasni objektivni kriteriji za odabir i htjeli smo biti praktični. Pogledali smo koje su to zemlje već provele, odnosno uvele zakonodavne mjere, a koje su uvele dobrovoljne mjere i time postigle napredak. Mi u parlamentu doista smo naporno radili i htjeli smo e, raditi na objektivnim kriterijima i shvatili smo da nisu do, dovoljne dobrovoljne mjere već zakonski utvrđene mjere e, ravnopravnost je dio e, DNK Europske unije i samo na taj način možemo postići napredak u svim državama članicama e, time se potpomaže gospodarstvo država članica to je nešto što je na koristi muškarcima i ženama i što se dogodilo velik broj država članica se samo kriju iza pravne osnove. Ali što je u suštini pravna osnova? Pa to je očito. Samo one države članice koje nisu ostvarile napredak se skrivaju. Rumunsko predsjedništvo je dalo poticaj i to podržavam. Treba skrenuti E, pažnju na određene zemlje, primjerice na Mađarsku. Bavili, bavili smo se situacijom u toj zemlji, vidimo da se e, tamo u kompanijama događa nazadovanje. Pozivam predsjedništvo da se usredotočuje e, upravo na takve zemlje, da upre prstom u njih, da se vidi što se tamo doista i radi i da se glasuje u vijeću ako je to potrebno. Jer Europski parlament iznio je vrlo jasno stajalište i svi smo jedinstveni u pogledu tog stajališta i drago mi je da pokušavate ponovno progurati ovaj e, prijedlog. Gospođa Višnjevska, imate dvije minute i molim vas da se držite zadanog vremena. Hvala gospodine predsjedavajući, gospođo povjerenice, dame i gospodo. Ovo je doista važno pitanje. Ako pogledamo indeks rodne ravnopravnosti, vidjet ćemo da se, su žene doista podzastupljene u upravnim odborima trgovačkih društava i na višim položajima u kompanijama. Zašto je tome tako? Žene su vrlo kompetentne, obrazovane su, žele raditi, ambiciozne su. Definitivno nisu ništa E, manje talentirane ili slabije od muškaraca. Pa kako to da tako malen broj žena e, obavlja važne funkcije u kompanijama? Prema mom mišljenju tomu je tako zato što njihova karijera e, one slabije napreduju u e, karijeri. One ne žele da ih se cijeni samo profesionalno već i privatno kao majke moraju kombinirati e, profesionalni i privatni život, žele se brinuti za svoju djecu i stoga slabije napreduju u poslu. Pa što onda učiniti u tom kontekstu? Što učiniti da se poveća broj žena na takvim položajima u kompanijama, dakle upravnim odborima. Ali to ne treba napraviti na umjetni način, automatski putem direktive. Mislim da trebamo predlagati rješenja koja će omogućiti ženama da kombiniraju e, privatni i poslovni život jer su nam potrebna rješenja koja mogu zajamčiti tu ravnotežu. To je od ključne važnosti i mislim da takva rješenja, dakle koja idu tim putem će dovesti do puno boljih rezultata E, Eurostat kaže da je razlika u plaćama između muškaraca i žena je jako različita ovisno o zemlji. Ponegdje su te razlike e, jako velike. Srećom, e, Poljska spada u, grupu pet zemalja gdje je ta razlika u plaćama najniža i sve više žena na visokim položajima i to smo postigli bez umjetnih mjera. E, gospođa Bilbao Barandika u ime e, Aldea. Hvala gospodine predsjedniče, povjerenice Jurova. Hvala na uloženim naporima u ovu inicijativu. No kad razmišljamo o sadržaju ovih pitanja i o blokadi u vijeću, a cilj prijedloga je promicanje ravnopravnosti, e, voljela bih da, bu, da budemo dosljedni i hrabri treba biti dosljedak. Stalno govorimo o pametnom rastu, da se gospodarstvo treba temeljiti na talentu, ali zapravo eh, ne koristimo eh, polovinu talenta, a taj talent sačinjavaju žene. Primjerice u upravnim odborima. Sve studije pokazuju da bi to bilo vrlo profitabilno, što se može vidjeti u nekim državama članicama. Trebamo se usuditi gledati ovaj prijedlog iz perspektive profitabilnosti jer čini se da se bojimo baviti tim e, pitanjem iz perspektive ravnopravnosti ili pravičnosti. Trebamo gledati unaprijed. Europa je jedna od jedan od najvećih predvodnika u pogledu ravnopravnosti. Pogledajmo koje su to konkurentne konkurentne, e, konkurentske prednosti. Nekim stvarima se bavimo već e, godinama. Idemo na višu razinu. Osim što je ovo pošteno i demokratsko, e, demokratski prijedlog, bit će i profitabilan postat ćemo konkurentniji i na trebamo biti hrabri. Prevelik broj muškaraca E, reagiraju kao muškarci kad vide ovaj prijedlog. Trebaju se prestati bojati i oni će e, imati koristi od ovoga. Oni će se brinuti za svoju djecu, za e, starije građane. Oni će biti zaduženi za pretvaranje hipotekarnih kredita u dojmove. Mislim da je ovo nešto što će ih usrećiti. Oni će se povezati E, e, razvit će osjećaje prema drugim ljudima. Mislim da će svijet postati bolji ako se muškarce suoče sa tim izazovima. Hvala u ime zelenih, gospodin Urtason. Hvala, gospodine predsjedavajući. Jako nam je važno pokušati otvoriti raspravu u vijeću o ovako važnom e, pitanju kao što je rodna ravnopravnost. Tako da podržavam inicijativu komisije i rumunskog predsjedništva. Nadam se da ćemo postići napredak jer ovaj prijedlog se blokira već pet godina. 40, kvota od 40% za žene u upravnim odborima bi značila napredak, a to je napredak koji nam treba postigla bi se više razina ravnopravnosti i pokazalo se da taj e, model funkcionira tamo gdje, e, gdje je prokušan. U nekim dijelovima Europe e, ta kvota je dostignuta ili skoro dostignuta, ali to treba proširiti na cijelu Europu. Kad je riječ o načelu subsidijarnosti, trebamo usvojiti ispravan pristup, ali jednakost je dio ugovora, a to je isto tako i ekonomska nužnost, isto tako nejednakost širom Europske unije a indeks nejednakosti pokazuje e, da je raspon velik od 7,4 do 43%, govorimo o zastupljenosti žena u upravnim odborima. Potrebne su namjere na europskoj razini koje će omogućiti veću harmonizaciju. Ovo je mjera koja je nužna, apsolutno nužna. Ona neće biti univerzalni lijek, naravno, i trebamo djelovati i dalje, ali trebamo uspostaviti ravnopravnost u upravnim odborima kompanija, kao i ravnopravnost na E, vodećim pozicijama u kompanijama i e, bit će potrebno dodatnih inicijativa da ostvarimo taj cilj. Kad pogledamo primjer Norveške koja je ostvarila obova cilja, možemo vidjeti da su 2013. godine da je vlada uvila niz sankcija za kompanije koje nisu eh, se držale eh, tih kvota. Isključene su bile iz eh, postupaka javne nabave ako nisu imali 40% žena u upravnim odborima. Dakle, ovo je ključno za postizanje većeg napretka u ravnopravnosti. Stoga molim vijeće da se usredotoči na ovo kako bismo dobili dobre vijesti. Gospodin Eku u ime Hvala gospodine predsjedavajući. E, dame i gospodo, dame, dame i gospodo, e, zašto samo 24 od 400 e, članova upravnih odbora u Njemačkoj su žene i nitko od izvršnih direktora nije žena. Takva situacija je sramotna. Od 500 e, najvećih kompanija u svijetu, samo 3% imaju na čelu ženu. Tako da se situacija u svijetu dakle nije bitno bolja, ali činjenica da 2019. godine mi moramo o tome razgovarati nas ne čini baš vjerodostojnima neki e, žele vratiti vrijeme unazad i misle da žene trebaju služiti samo za rađanje djece i za rad u kuhinji. Želimo li doista čekati 40 godina jer e, ako ne uvedemo obvezujuće mjere toliko će nam vremena trebati da se zastupljenost žena u upravnim odborima e, podigne na 40%. To nije prihvatljivo. Ovo nije muški svijet. Ovo je svijet za sve um, rodove i oni koji su protiv žena i koji žele vratiti vrijeme unatrag, molim vas, upustite se u borbu s njima. U ime FDD-a, gospođa Parker. Ova direktiva nije samo uvredljiva, već je isto tako je patronizirajuća e, prema ženama koje su zaslužile svoje vodeće pozicije, ponižavajuće za ženu da shvati da je odebrana za određenu funkciju zbog kvote, a ne zato što je nešto postigla. Ovo je signal za žene da smo inferiorni i da ne možemo same postići uspjeh. Što je sa ženama koje rade na nižim razinama? Kvote e, za njih ne znače nikakve veće mogućnosti za napredovanje. Niti će to dovesti do većeg broja žena na e, izvršnim pozicijama. E, prije deset godina su uvedene kvote, a samo 10% žena imaju ovakve vodeće pozicije. Gdje stati? Gdje stati s kvotama? Prvo se definira kvota u odnosu muškaraca i žena ali e, te kategorije se mogu stalno dopunjavati i e, uvesti, uvoditi nove kvote. To će dovesti još više miješanja Europe u države, u članice. Kompanije imaju pravo e, same birati osobe na vodećim položajima. Prema članku 60. i uvodnoj izjavi 30 se uvode sankcije za kompanije koje se ne drže tih kvota time se ne rješava e, problem e, neravnopravnosti. Mislim da je, da je ova direktiva doista kontraproduktivna. U ime ENF-a gospodin Žoltek. Imate dvije i pol minute. vidim da ova, ovo feminističko ludilo se nastavlja. Želimo pretvoriti žene u muškarce, a muškarce u žene. Ja doista ne razumijem je li to bolest ili nešto drugo. Međutim, bilo je i smiješnih situacija. Primjerice, u situaciji kada smo glasovali o, o tome što ima premalo žena koje rade kao e, pastiri. To je bilo smiješno. Ali kad je riječ e, o ženama, članicama upravnih odbora, kompanija koje su izlistane na burzi, pa to je ozbiljno, to nije smiješno. Zapravo, e, zašto ne bismo rekli muškarcima da su zapravo žene i na taj način postignemo rodnu ravnotežu? To bi moglo funkcionirati, ali ovo je zapravo ozbiljna stvar. Ne bi to trebali samo tako pustiti. Naravno, Europska komisija zapravo e, uvodi zakonodavstvo. E, Europski parlament samo daje svoju suglasnost. I e, često kad je zakonodavstvo loše, često je Europski parlament iza toga. Ovo, ovime se narušava i poduzetništvo i suverenitet država članica. Mnoge parlamentarne rezolucije su besmislene, beskorisne, ali uvijek se tu radi o imigrantima, homoseksualcima ili feministima koji su uvijek bolji od običnih europskih građana. Nikakva rezolucija ne može izaći iz ovog doma da se to ne, ne spomene. Pa to je bolest, to treba e, izbaciti iz Europske unije, te stvari treba promijeniti. Apeliram na druge države E, trebamo slijediti put e, Ujedinjenog kraljevstva i napustiti Europsku uniju. Trebamo stvoriti novu Europsku uniju kakvu su e, sanjali osnivači, utemeljitelji Europske unije. Ta Europa ne bi imala granica, ali ne bi se miješala u obiteljsku politiku, niti pokušavala mijenjati ulogu žena. Europska komisija bi se trebala baviti administrativnim dijelom provedbe zakonodavstva, ne nam govoriti što trebamo činiti. Nadam se da ću doživjeti e, da se to doista i dogodi. Hvala. Hvala, rekli smo da nećemo prihvatiti prave kartone i sad ćemo nastaviti. Zastupnik Šosnjac ima riječ na jednu minutu, izvolite. Pokušat ću objasniti vam nešto, dame i gospodo. Molim vas za pažnju. Vaši zaključci su krivi jer je vaša polazišna osnova kriva. Vi kažete da žene imaju iste kvalifikacije kao muškarci. To je potpuno krivo. A nakon toga lamentirate zbog neravnoteže u upravnim odborima. Mislite da se zapravo radi o teoriji urote da je to neka politika koja sprečava žene da uđu u upravne odbore, ali pogledajte gospodarstvo. Ako žene ne žele takve položaje, možda je to zato što nisu kvalificirane ili ne žele e, tako razvijeti svoju karijeru. Muškarci ne žive jednako dugo kao žene. Kako ćete E, muškarcima kompenzirati kraći život. Žene nisu na tržištu i to ne zato što su se muškarci urotili protiv njih. Saslušali smo sada sve klubove zastupnika. Sada individualna javna za riječ, gospođa Šojdrova na dvije minute. živimo u društvu gdje se e, do dovodi u pitanje ravnopravnost e, i e, među muškaraca i žena. Dakle, to se ne dovodi u pitanje, ali situacija ne uzima u obzir činjenicu da 50% stanovnika predstavljaju žene. Žene koje su u upravnim odborima, u poduzećima, koje su na burzi, su jako malo zastupljene. U Češkoj radi se o svega 9% žena u tim upravnim odborima. Žene se obrazuju na isti način, predstavljaju više od 50% onih e, ljudi koji su diplomirali na fakultetima. Imaju dakle iste kompetencije, ali nisu zastupljene u upravnim odborima. Ali to je zato što žene također su i one koje imaju e, dužnost koju nitko ne može drugi zamijeniti. One su majke i često pomažu u obitelji. Međutim, e, žene moraju poboljšati cijelu situaciju i e, na taj način će biti i majke i poslovne žene. Zato je jako važno da vijeće provede direktivu i e, usvoji direktivu o ravnotežu između poslovnog i privatnog života. Doći ćemo dakle na kraj ovog dosijeja i direktiva će se provesti u državama članicama. Dopustite mi sada da postavim pitanje kolegama koji su za ovu direktivu i e, zato se pitam zašto njihove države ne usvoje tu direktivu na nacionalnoj razini. Recimo u Španjolskoj e, su rekli da će tako postupiti, a s druge strane upravo je Španjolska ta koja je na razini vijeća blokirala ovu direktivu. Naše e, progresivne vlade trebale bi usvojiti direktivu jer na razini država članica tu ne bi smjelo biti problema. Jednostavno želim postraći institucije da daju primjer. Hvala a sada gospođa Guteland ima riječ, izvolite. Predsjedavajući povjerenice, više od 65% mladih e, diplomiranih e, su žene u Europi, imaju kompetencije, imaju diplome kako bi zauzele ključne položaje, ali su uvijek na marginama. To je nepravedno i to je glupo jer je to traćenje sposobnosti. Jednakost u poduzećima je nešto što bi trebalo omogućiti poduzećima da postanu rentabilnija. Što je veći broj žena u upravnim vijećima poduzeća na burzi, više će biti dobrih rezultata. To su studije pokazale, no i dalje se ide protiv toga u državama članicama. Protive se tim prijedlozima. Nema dovoljno žena u upravnim odmor, odborima, žene su podzastupljene i to je politika koja je po mom mišljenju doista jako čudna. Iz tog razloga smo sa zadovoljstvom primili ovu želju e, da se ide dalje i e, u Španjolskoj i da se povuče ta rezerva. Vrijeme je, krajnje vrijeme da sve zemlje to prime za ozbiljno i da djeluju kako bi žene imale veće, više mjesta u upravnim odborima. To je interes Europe. Zastupnik Hvala predsjedavajući. Pa to pitanje jednakosti između muškaraca i žena u upravnim odborima e, izaziva pitanje jednakosti u parlamentu, vijeću i komisiji. Od 12 zadnjih predsjednika komisije niti jedna žena nije bila. Od 30 predsjednika parlamenta samo dvije žene. Od 78, ponavljam, 78 bivših predsjednika vijeća samo su dvije žene bile. Stoga zašto organizacije koje zbore za zaštitu prava žena ne upiru prstom u to zašto se nijedan muškarac koji, e, koji je na čelu nekog poduzeća, organizacije, ne ukazuje na to zašto se mora e, posezati za europske direktive kada su svi jednaki i muškarci i žene i, i pred pravom i svugdje jer to piše upravo i u poljskom ustavu. Mi smo društvo gdje imamo kompetentne, obrazovane žene, odgovorne. Svako treba imati, biti odgovoran, prema svakome se treba postupati jednako, časno, dostojanstveno e, i na taj način treba postupati danas. To zahtjeva naša civilizacija. Hvala gospođa Besera. Besreče, izvolite, imate jedan minut. Hvala vam. E, hvala na vašoj podršci, na vašoj snazi i odlučnosti. Danas neki govore da žene nisu na upravnim mjestima zato što one to ne žele. No, udio žena u upravnim odborima poduzeća na burzi prešao je sa 10% 2005. na 22% e, sada. Drugi tvrde da inicijative poput eh, Women on Board, žene u upravnim odborima, su nepotrebne. A opet, eh, žene predsjedaju samo 7% upravnih odbora i predstavljaju samo 6% izvršnih ravnatelja glavnih poduzeća, najvećih poduzeća. Dakle, taj stakleni svod postoji, a postoji i blatnjavi pod. I Europska unija može pomoći da se jedan razbije, a drugi počisti. žene u upravnim odborima ostvaruju veće, rezultate, to je učinkovito, pragmatično, načelo jednakosti od ključnog značaja. Dakle, krajnje vrijeme da se deblokira to u vijeću i, mislim, i nadam se da će Rumunjska zauzeti jasan stav. Hvala zastupnice Forenza. Zahvaljujem predsjedavajući. Hvala i kolegama iz redova socijalista i demokrata. Da, moram reći kolegica Regatrića, izvjestica Mlinarija, da smo radili na srodnom izvješću i e, to vrlo predano. Ali moramo biti svjesni da se suočavamo s istim simptomom. Dakle, radi se o kulturi gdje vidimo da pokazatelji koji su nam sada pokazali da to ne smije na kraju postati vektor dalje diskriminacije. Ipak moramo biti svjesni da u ovom parlamentu moramo davati eh, odgovore ne samo za e, stakleni svod koji se odnosi na 1% žena, već se moramo boriti protiv svih oblika diskriminacija, naročito oni koji se odnose na onih 99 preostalih posto žena. Dakle, moramo se boriti protiv e, diskriminacija po rodnom načelu, po svim drugim načelima. Ja zaista mislim da moramo jako puno posla pred nama i kao što je rekao kolega Urtasun, ipak smo mogli napraviti više u ovom parlamentarnom sazivu sada. Kolegica Juta na jednu minutu. Hvala. U studenom 2012. godine u prvom čitanju parlament je izglasao direktivu o ženama u upravnim odborima, a ona je i dalje blokirana na vijeću. Cilj ove direktive bio je da se ostvari bolja rodna ravnopravnost između muškaraca i žena u upravnim odborima velikih poduzeća. Ali eh, kada kažemo da je ipak važno da žene na osnovu svojih kompetencija i znanja dođu na ta mjesta, a ne zbog nekih direktiva. Kolega koja je malo prije govorio, žao mu je, moram mu reći da žene imaju više diploma nego li muškarci. Dakle, više od njih ima sveučilišno obrazovanje. Neki podaci zbog kojih je došlo do ovog prijedloga vidjeli smo da je svega 13 Posto eh, mjesta u upravnim odborima su bile mjesta na kojima su bile žene. I zaista se pitam zašto se ne može to deblokirati na vijeću. A i kako će se to zastupiti jer mi predstavljamo velik broj žena. Zastupnik Šonkel, imate minuti pol, izvolite. Jako dobro poznato E, prema Europskoj studiji o jednakosti prava 2017. žene predstavlja samo četvrtinu upravnih odbora u Europskoj uniji. U biti 2015. veći broj bio e, imen e, predsjednika E, koji su upravljali sa 500, bili na čelu 500 najvećih e, poduzeća koji se zvali John, nego što je uopće, uopće bilo žena. Žene rade u ljudskim resursima, u komunikacijama, ali ne u glavnoj upravi. Ako ljudi koji uprave u poduzećima su prvenstvo muškarci, kako onda takva poduzeća mogu predstavljati sva moguća mišljenja društva. Stalno se zapošljava iste e, ljude sa istim profilima i istina je da mi se mi e, imamo tendenciju raditi sa sebi sličnim ljudima, ali tako, no to sve nema smisla. Prema MMF-u sudjelovanje, veće sudjelovanje žena poboljšava e, kvalitetu rada i iz tog razloga je potrebno imati više žena u upravnim odborima. Hvala. Zastupnik Oferati, izvolite, imate jedan minut. Hvala lijepa. Za vrijeme naših rasprava često podsjećamo da je jedno od temeljnih i osnivačkih načela Europskoj uniji upravo jednakost među spolovima. I onda čujemo argumente poput ovih što smo ih čuli jutros jer neke stvari ovdje su stvarno sramotne, naročito stajalište vijeća. Prije više od sedam godina izgleda slana je ova direktiva velikom većinom, a ništa se ne događa. A onaj cilj o kojem se govori u direktivi nije nešto što je nemoguće ostvariti. 40% žena u upravnim odborima e, nije nešto tako nemoguće a također e, tražimo i e, da se e, plaće ujednače. Mi jednostavno tražimo korak naprijed u dobrom smjeru, ali to je za sada samo ostalo na razini dobrih namjera. Molim vijeće da nam pokaže da ide u pravom smjeru, dakle da poštuje i da zaživi ova direktiva koju smo izglasali. Hvala. Sada zastupnica Kumeneva. Hvala predsjedatelju. Stakleni strop blokira karijeru tisuća žena i uništava njihove živote. Radne žene s iskustvom isključene su iz upravnih odbora, slabije su plaćene, kažnjene su ako osnuje obitelj, maltretira ih se na razno razne načine. Ovaj nas direktive zasigurno je jedna od mogućnosti da se riješe ove nejednakosti. Zašto se to ne usvaja? To je moje pitanje za vijeće. Što ćete poduzeti kako biste se suprotstavili tom toj pojavi staklenog e, stropa i kako ćete promovirati jednakost između muškaraca i žena tijekom e, rumunjskog predsjedništva. Hvala. Hvala, gospođo Kuneva. Ne vidim gospodina Martina tako da možemo preći na slobodno javljanje za riječ. molim vas, držite se određenog vremena od jedne minute maksimalno. Gospodin Kinići, izvolite. Ona predsjedniče povjerenice. 2017. godine rečeno je da su žene samo četvrtina članica upravnog odbora europskih poduzeća na burzi a podaci dan danas se jako razlikuju u različitim državama članicama Europske unije. Nedostatak e, žena na takvim položajima nije samo diskriminacija koja se temelji na rodnim prezarsudama, već je to također šteta za tržište rada u Europi. Kako bi se ostvarila bolja rodna ravnopravnost, pokazalo se da se određenim zakonodavnim mjerama mogu postići neke stvari zahvaljujući takozvanim ružičastim kvotama. U Italiji zahvaljujući takvom zakonu ima više od 33% žena u upravnim odborima i to je zapravo omogućilo poboljšanje svih pokazatelja o radu tih poduzeća. Zato se nadam da će rumunsko predsjedništvo što je prije moguće ostvariti ovu direktivu. Hvala. Zastupnica Grapini na jednu minutu. hvala predsjedavajući, povjerenice. Ovdje se radi o temi o kojoj se uveliko raspravljalo puni 7 godina, to su kolege već zaboravile. Ja hoću reći prvenstveno muškarcima koji su ovdje govorili o nejednakosti, ali želim se obratiti muškarcima koji su doma i koji, su, koji se osjećaju kompleksirano. Antropološki žene su programirane da budu najbolje na poslu i kući. Svaka žena ima barem dva radna mjesta, i ono kući i ono profesionalno i mogu se i tekako dobro snaći u upravnim odborima. Ja vam to jasno govorim, žene mogu raditi dvije stvari istovremeno. Ne postoje muškarci za e, poslovi za <clears throat> žene i poslovi za muškarce i nadam se e, povjerenice da ćemo moći e, eliminirati tu manjinu, blokirajuću manjinu u vijeću. Žao mi je što moramo imati kvote, ali ako društvo to drugačije ne može shvatiti, onda kako valorizirati žene? Ja mislim da treba intervenirati. Da, povjerenice, ja se slažem s tim. Direktiva za jednakost između profesionalnog e, i privatnog života i sve što ste rekli, sve studije to pokazuju, sve to sada treba biti preneseno, provedeno u praksu, jer na kraju će cjelokupno društvo dobiti, biti na dobitku. Gospodine Marijas, izvolite. Uloga žena u društvo važna i ova dosadašnja situacija mora se promijeniti. Žene moraju biti bolje zastupljene u upravnim odborima. No, društveni inženjering koji Europska unija pokušava nametnuti kako bi se ostvario taj cilj neće uspjeti. Ne možemo primorati poslovne, poslovne subjekte da to naprave. Europska unija tvrdi da je to drugačije. No, dopustite da kažem, 140 milijardi, to je proračun Europske unije, 70 milijardi. 70 milijardi proračun Europske investicijske banke. Ne bismo smjeli imati europske, europsko financiranje ili, ili kupovati poduzeća ako nemaju dovoljan broj ili pomagati poduzeća ako nemaju zadovoljavajući broj žena u upravnim odborima. Na taj način bi stvari automatski riješile jer ako se ne mogu, ako poduzeća ne mogu prodati svoje proizvode, svoje dionice, ako ne mogu dobiti sredstva od Junkerova plan, Junkerovog plana, onda e, će e, se prilagoditi. To je način da se to riješi. Mm. Od sada nadalje onaj tko prekorači vrijeme i prekinut ću ga sada. Zastupnica Pičerna ima prva riječ. Iz jutrošnje rasprave vidimo da većina u ovom parlamentu zaista misli isto o ovoj direktivi. Pazite, nije to ništa Bog zna što, to je jednostavno koračić u pravom smjeru jer se ne nameće zastupljenost žena u upravnim odborima jednostavno se prima na znanju da se ne može samo zastupati 50% europskih građana, dakle muškarce, već želimo stvarnu zastupljenost i samih žena. Gdje je tu problem? Kao i obično, problem je u vijeću. To kažem s puno gorčine i jako zabrinuta. Naime, s jedne strane parlament želi da te institucije iz Europske unije napreduju, a s druge strane tu je stav vijeća koji Nažalost, gospodine predsjedniče, prečesto blokirate korake u pravom smjeru. Ako je ravnopravno zaista u temelju europskih vrijednosti, treba djelovati. Hvala sada zastupnica Meissner. Hvala predsjedavajući. Jako me veseli ova direktiva i ova rasprava iz više razloga. Kad raspravljamo o ovome sve više čujemo muškarce. Muškarce koji tražu veću jednakost za žene i veću zastupljenost žena u svojim sektorima. Jer mi smo jednako dobre kao i muškarci. Govorilo se o razlici u plaćama. Znam da je to u Njemačkoj dosta visoka razlika spram drugih žena. U ostalom tamo se razgovara o zakonu, o jednakosti. Neke države su već stavile, uspostavile i izglasale zakone o jednakosti između muškaraca i žena. Sramotno je što se uopće danas o tome još razgovara. No veliko mi je zadovoljstvo bilo čuti gospođu Regner koja kaže da se tu radi o DNK-u Europske unije kada se govori o tom paritetu. I doista se nadam da ćemo moći imati veliki konsenzus i da ćemo vidjeti kraj tom dosjevu. Hvala gospođo Ward. Nevjerojatno je vidjeti da ova inicijativa za jednakost između muškaraca i žena u upravnim odborima e, je blokirana u vijeću već pet godina. To pokazuje koliko su države članice konzervativne, koliko mogu biti konzervativne i doista je zabrinjavajuće to što je ova inicijativa tako kontroverzna. Dakle, rad na jednakosti na izvršnoj razini poduzeća politika je koja je važna, ali istovremeno se prvenstveno bavi privilegiranim ženama i nije nikako čudo što imamo onda tolikih problema e, rješavati probleme marginaliziranih žena. U poslovnom sektoru žene su na raskrižju više strukih diskriminacija, suočene su sa ogromnim E, izazovima crne, e, e, crnkinje, romkinje i druge su jako često zanemarene. Nakon što je ostvaren sporazum o direktivi prošlog tjedna o ravnoteži između privatnog i poslovnog života, pozivam vijeće da stane u kraj ovoj sramotnoj situaciji i da uloži sve moguće napore kako bi se konačno našlo, došlo do konsenzusa i za ovu inicijativu Women on Board. Hvala, zastupnica Miranda, izvolite, imate jedan minut. Najviše hvala predsjedavajući. Jednakost e, između muškaraca i žena u upravnim odborima je sekundarno pitanje, ali je prikaz, ilustracija stanja u vijeću. Dakle, žene u upravnim odborima predstavljaju 22% javno evidentiranih radnih mjesta u Španjolskoj i u Švedskoj 26% općenito. Daleko smo od idealnih razina u Europi. Već smo razgovarali o ovoj temi, ali i sedam godina nakon što smo raspravljali, počeli raspravljati o tome i dalje raspravljamo o ovome i daleko smo od e, uspjeha. Hvala, zastupnica Žana. Dragi predsjedavajući, povjerenice, ministrice. Ja kao e, ministarska eurozastupnica pozdravljam ovu direktivu i drago mi je što je ovo jedan od prioriteta rumunskog predsjedništva u nekim državama članicama, neke države članice su recentno promijenile svoj stav i uvjerena sam da će e, se u vijeću napredovati na ovom dosjeu. Pitanje žena u upravnim odborima je kompleksno zbog kulturnih razloga. Stakleni svod u poslovnom sektoru ne, ne dovodi u pitanje samo žene na čelnim mjestima, već općenito sputava žene u razvijanju njihovih potencijalnih e, sposobnosti iz osobnog iskustva. Mogu vam reći da žene koje preuzimaju e, ključna mjesta u poduzećima mogu i tekako dati podršku razvoju poduzeća. I stoga podržavam eh, rumunsko predsjedništvo da <laughs> nastavi razgovarati o ovoj direktivi. Hvala. Ovim smo završili eh, raspravu, a sada će gospođa Jurova eh, dati repliku u ime Europske komisije. Hvala lijepa. Hvala vam, uvaženi zastupnici, na odlučnosti i potpori koju Europski parlament e, daje e, na ovu temu o kojoj ste danas raspravljali, a zahvalna sam i medijima što pokazuju toliki interes za ovu temu. Zaključno ću reći par riječi e, kad sam e, već i ranije rekla zapravo da komisija i kako se e, zalaže da prođe ovaj e, zakonski propis, dakle ovo zakonodavstvo na vijeću. Međutim, mi ne čekamo da se na vijeću situacija deblokira kako bismo dali potporu većoj raznovrsnosti, boljoj zastupljenosti i to ne samo u poslovnom svijetu. Dopustite mi samo da vam dam par statističkih podataka. Preko 50% žena živi u našem društvu. 62% onih koji su e, završili fakultet su žene. Prema tome, bilo bi normalno da imamo adekvatnu zastupljenost žena u pojedinim područjima u životu. Međutim, usporedimo podatke. 22% žena su u upravnim odborima, a samo 6% njih su na najvišim izvršnim mjestima kao izvršnoj direktori. 23% žena su u nacionalnim parlamentima, u državama, članicama, u nekim vladama e, tek jedna ili dvije žene, a nedavno je e, u Europi bila jedna vlada bez jedne žene među ministrima. Međutim, ima i pozitivnih primjera. U komisiji već imamo 40% žena koje obnašaju više dužnosti i to je e, zapravo rezultat potpore koja se daje i kojom se zajamčuje pravična konkurencija koja e, ne dopušta nikakve prepreke koje se često vide na drugim mjestima. Odgovorit ću gospodinu Žolteku koji je umeđuvremenu izašao iz dvorane. Ja kao žena u Europskoj komisiji e, se osjećam dobro, na visokoj sam dužnosti i nisam trebala postati muškarac kako bih mogla donositi visoke e, um, takve visoke e, odluke. Drago mi je da je Jean-Claude Juncker tu. E, devet žena povjerenica radi u komisiji koju on predvodi i mislim da Mm, na taj način imamo dobre pretpostavke da žene se nađu na položajima gdje se donose odluke. Dakle, ovakva situacija pokazuje još uvijek nezdrave aspekte europskog društva. Naporno radimo da se to promijeni. I ponavljam, ne čekamo da se direktiva o ženama u upravnim odborima deplokira na vijeću, e, već radimo na mnogim drugim pitanjima. Gospođo Parker, Pročitajte najnoviju načicu prijedloga direktive pa ćete vidjeti e, da nije dovoljno da netko bude žena da bi dobio neko radno mjesto, već e, se mi zalažemo za to da te poslove dobiju kompetentne osobe. Budemo li usvojili ove, e, ovo zakonodavstvo e, znamo i da države članice mogu raditi same na tome, mogu usvojiti istovrsne zakone, ne moraju čekati da se usvoji direktiva. Ni komisija ne čeka u međuvremenu, radimo na puno nezakonodavnih e, propisa i radimo sa mnogim poduzećima, najvećima, Sodexo, IBM, Siemens, IKEA, sve su to multinacionalne tvrtke koje promiču raznovrsnost i ravnopravnost, što je zapravo na tih poduzeća. I na taj način e, takva poduzeća šire tu e, pozitivnu kulturu koja e, postoji u poslovnom svijetu. Radimo dakle puno, a u međuvremenu prešli smo na naš plan B, ne čekamo da se usvoji direktiva, već radimo puno toga drugoga da bi se ciljevi ostvarili. Moram reći da i dalje vjerujemo da će se ovaj, za, ova direktiva usvojiti E, zaista e, vjerujemo da će nam u tome pomoći rumunsko predsjedništvo. Hvala lijepa povjerenici i Jurovoj, a sada još gospođota u ime vijeća. Hvala lijepa poštovani zastupnici, hvala na ovoj raspravi. Kao što sam rekla u uvodnom dijelu, zaista naše e, predsjedništvo se zalaže da se ova tema dovrši. Mi smo krenuli u bilateralne razgovore sa manjinom država koji blokiraju ove direktive. Radimo dakle na ovoj tematici. Ne smijemo zaboraviti da je predsjedništvo u rukama država članica. Prema redovnom zakonodavnom postupku treba imati kvalificiranu većinu kako bi se postigao dogovor među državama članicama. Usporedno surađujemo s Europskim parlamentom kako bi europsko zakonodavstvo napredovalo. Pripremamo čitav niz zaključaka o razlici u plaćama između muškaraca i žena, o rodnoj ravnopravnosti, ne bismo li usvojili zaključke 13. lipnja na sastanku vijeća zaključke o odnosu između privatnog i poslovnog života. A u veljači održat će se i sastanak skupine na visokoj razini koja se bavi pitanjima rodne ravnopravnosti. Također na sastanku ministara Evsko u eh, travnju ćemo se baviti tom tematikom. E, hvala što ste e, danas raspravljali o tako važnoj temi. Ako vijeće i parlament surađuju, e, možemo zajedno stati na, na kraj diskriminaciji, nepravednosti i ostvariti ravnopravnost za sve žene i muškarce. Ovo su teška vremena, ali budućnost pripada ravnopravnosti. Hvala gospođi Čot. Ovim zaključujemo ovu zajedničku raspravu. Na dnevnom redu slijedi rasprava o budućnosti Europe s budućim, eh, o budućnosti Europe s predsjednikom vlade Finske. Međutim, načinit ćemo stanku od jedne minute. Hvala finskom predsjedniku što je došao na današnji sastanak. To je zaista jako važno jer eh, u parlamentu redovito slušamo mišljenja različitih država članica Europske unije. Europski parlament smatra da ima nekoliko ključnih tema. Želimo više ovlasti za Europski parlament, želimo više, a ne manje Europe. Želimo ojačati Europu, a ne želimo da se ona uništava. Što se tiče višegodišnjeg financijskog okvira želimo da se pređe s 1,1 na 1,3%. Želimo vlastita sredstva, a imigracija je važna tema za Europski parlament. Europski je parlament odobrio reformu dublinskih pravila, želimo da Europsko vijeće o tome donese odluku. A jučer i danas raspravlja se o dvijema ključnim stvarima, a to su Brexit i o Venezueli. U tom kontekstu važno je saznati što vi mislite o budućnosti Europske unije. Znamo što o tome misli Europska komisija, postoji tu stajalište parlamenta, naravno stajališta različitih država članica, a sada je važno da čujemo mišljenje Finske. Izvolite predsjedniče vlade. Želim vas podsjetiti da se možete prijavljivati za spontano javljanje za riječ koje to ćemo mogućnost registriranja, odnosno prijavljivanja za go, da uzmete riječ, zaključiti čim premijer završi s govorom. Predsjedniče parlamenta, predsjedniče komisije, zastupnici, ja sam bio na sjevernom dijelu Finske gdje živim bilo je minus 30 i bilo je metar snijega. Znači pravi vjetar. Moram reći da mi je zadovoljstvo biti danas ovdje. Europski parlament je obavio sjajan posao s obzirom na izazovne okolnosti. Razgovori o budućnosti Europske unije ključni su iz dva razloga. Kako bi se ostvarila vizija iz Rimske deklaracije, moramo razgovarati o tome kako ostvariti dostatnu jedinstveno zajedništvo da bismo donosili i provodili odluke. Drugo, moramo razgovarati kako bismo vidjeli e, ko, tko ima kakve prioritete e, vezano uz e, djelovanje i proračun Europske unije. Kad sam radio kao poduzetnik, upoznao sam brojne sestrinske kompanije e, širom Europe. Sjećam se kad sam putovao kako bi se upoznao sa izvršnim direktorom velike francuske kompanije kada sam bio u 30. godinama. U zrakoplovu sam čitao vodič koji mi je supruga posudila. Tamo je pisalo da nikad ne smijete postaviti pitanje e, o obitelji kada, se, kada imate poslovni sastanak e, s Francuzom. Kada sam došao na poslovnu večeru, e, izvršni direktor je tamo bio sa svojom suprugom i kćerkom. Njegovo prvo pitanje bilo je vezano uz moju obitelj. I tada sam shvatio da mi europljani imamo puno više toga zajedničkog nego što nam se čini. Već 20. godina 20. stoljeća ideološki otac finske centrističke stranke Santeri Alkio napisao je da, da bi se ostvario mir u Europi kontinent treba e, razmisliti da usmjeri svoju politiku e, u smislu u smjeru ujedinjenih europskih e, država. Također je spomenuo i zajedničku valutu. On je bio pionir u, u mnogo područja, kao što ovaj primjer pokazuje. Međunarodna suradnja, te mir i gospodarski e, razvoj doista su nešto što rukovodi naše djelovanje u Finskoj. Posljednje godina, međutim, e, dobili smo poduku iz populizma u Europi. Vidjeli smo kamo to vodi kada se rješenja za e, složena pitanja nude e, pre, prevelikim pojednostavnjivanjem. I na kraju nitko ne preuzima odgovornost. To se dogodilo u Ujedinjenom kraljevstvu i sada svi vidimo kakav je rezultat. Nije to samo slučaj samo sa Brexitom, već e, se populizam može vidjeti u Europi na različitim područjima nazadovanje u pogledu vladavine prava, u pogledu slobode e, medija i ženskih prava, novosti su, odnosno vijesti koje ne bi čovjek očekivao u 21. stoljeću u Europi. Kako Europska unija može promicati svoje zajedničke vrijednosti u svojim vanjskim politikama ako u tome ne uspjeva interno? Naše zajedničke vrijednosti poput demokracije i vladavine prava Temelji su slobode, sigurnosti i prosperiteta Europe. Te vrijednosti trebale bi e, zbližavati države članice. Moramo naći način da premostimo unutarnje podjele u Europi. Istovremeno ne možemo prihvatiti nikakve kompromise koje se odnose na vladavinu prava. Finska doista podržava komisijin prijedlog koji se odnosi na vladavinu zakona u kontekstu VFO-a. Uvjeren sam da postoji način da se uspostavi jedan uravnoteženi mehanizam da bi se postigao taj cilj. Gospodine predsjedniče, uvaženi eurozastupnici, najvažniji elementi koji definiraju stajalište Finske prema razvoju Europske unije kao i monetarne unije odnosi se na poštovanje odluka koje su već donesene te na njihovu učinkovitu provedbu. Snažno podupiremo Europsku uniju koja svoju vjerodostojnost dokazuje konkretnim djelovanjem. 2015. godine moja vlada započela je sa svojim djelovanjem kada je javni deficit iznosio gotovo 3,5% e, u odnosu na e, odnosno 3,5% BDP-a. Ostvarili smo Um, uh, uštede od 2% BDP-a. Uh, proveli smo reforme kako bismo naprijedili javne financije poput reforme socijalnog, zdravstvenog i mirovinskog sustava. Isto tako, provedena je interna devalvacija od 4% i to uh, poticanjem zapošljavanja i rasta. Sa sindikatima smo se dogovorili oko zamrzavanja i rezanja plaća oko produženja za 24 sata e, godišnjeg radnog vremena, zatim oko smanjenja doprinosa za poslodavce mm, a to su samo neke od mjera. Kao što možete pretpostaviti, e, te mjere nisu baš bile e, popularne. Sada, nakon tri godine, oporavili smo se u pogledu javnog deficita ja e, državni proračun je uravnotežen, a stopa zapošljavanja je najviše u posljednjih 30 godina. Mislimo da rješavanje ovakvih problema stalnim fiskalnim transferima e, nam je neprihvatljivo. Najbolje osiguranje od ekonomskih šokova su uravnoteženi proračun i niska stopa duga. Puno puta tijekom e, ovih godina e, sjetio sam se onoga što je rekao Jean-Claude Juncker. Mi svi znamo što treba e, napraviti. Samo ne znamo kako da ponovno dobijemo izbore nakon što smo to napravili. Ja s svoje strane to ću testirati u praksi tijekom izbora koji nam slijede u travnju. Ono što želim reći je da unatoč riziku države članice moraju biti u stanju donositi odluke i provoditi ih. Učinkovita provedba je apsolutno najbolji način da odgovorimo na sadašnje i buduće izazove. Trebamo provesti um, jedinstveno tržište te ustrajavati na istraživanju, razvoju i inovacijama, provesti politike unutarnje i vanjske sigurnosti, Zatim trebamo provesti i e, migracijsku politiku kao i politiku koja se odnosi na klimu. E, kvalitetna provedba najbolji je način borbe protiv populizma te je to najbolja metoda za povećavanje povjerenja građana na u Europsku uniju. Dame i gospodo, Finska će predsjedati Europskom e, unijom u drugom dijelu ove godine. Htio bih istaknuti neka područja koja će predstavljati naše prioritete tijekom predsjedništva. su također, e, to su također teme na kojima Europska unija mora biti u stanju bliskije surađivati te ostvarivati učinkovitije i te djelovati učinkovitije mislimo da je VFO e, ključan e, provedbeni alat za buduće politike Europske unije. Prema mišljenju Finske, e, sadašnja razina VFO-a treba biti što je više moguće bliska sadašnjem relativnom udjelu. Treba staviti naglasak na područja gdje Europska unija može postići najbolje rezultate poput migracija, sigurnost, jedinstvenog tržišta, inovacija, digitalizacije i klime. Također, mislimo da je potrebno uh, realocirati sredstva prema ruralnom razvoju unutar proračuna. Zajednička poljoprivredna politika um, osigurava priuštivu i sigurnu hranu za europske građane, osigurava da uh, poljoprivrednici žive uh, razumnim životnim standardom, te se promiču zapošljavanja u prehrambenoj i poljoprivredno-prehrambenoj industriji. Istovremeno, kohezijska politika stvara uravnoteženiji razvoj između država članica i unutarnjih. Uvjeren sam da ćemo uspjeti naći uravnoteženi kompromis između tradicionalnih e, područja politike i novih izazova. Uvjeren sam da ćemo mi u tome uspjeti tijekom finskog predsjedanja. Drugo, potrebna nam je e, migracijska politika koja će se temeljiti na sveobuhvatnom pristupu. Prvo, trebamo djelotvornije se suočiti s uzrocima migracija. Osim razvine razvojne suradnje i pružanja humanitarne pomoći, potrebna je trgovinska razmjena i investicije kako bismo otvarali radna mjesta i ostvarili održivi razvoj. Trebamo isto tako naporno raditi kako bi politika vraćanja bila djelotvornija. Interni aspekt migracija u našim je rukama. Trebamo se sve više nositi s migracijama putem izravnih preseljenja iz izbjegličkih kampova. To znači to će značiti i smanjenje pritiska na vanjske granice Europske unije, kao i manje krijumčarenja. Istovremeno, upravljanje našim e, e, vanjskim granicama treba osnažiti. Potrebno je isto tako rješavati najkompliciranija politička pitanja, kao što je mehanizam koji se e, mehanizam solidarnosti tijekom kriza. Ključno je da se unaprijed usuglasimo oko toga, a ne e, usred krize kao što je bio slučaj 2015. godine. Treće, suradnju u području sigurnosti i obrane također je važna i potrebno ju je e, intenzificirati. Finska apelira na postizanje ambicioznog napretka u području suradnje u području sigurnosti i obrane zajedno s Francuskom. Drago nam je da je postignut napredak u tom smislu. E, uspostava Europskog obrambenog fonda i PESCO-a također su koraci u pravom smjeru. Trebamo se sada usredotočiti na provedbu i na postizanje rezultata Europska unija također je osnažila svoju sposobnost da e, za, nošenje s hibridnim prijetnjama Europski centar za borbu protiv hibridnih prijetnji u Helsinkiju doprinosi spremnosti članica Europske unije i NATO-a u borbi protiv takvih prijetnji. Htio bih zahvaliti 19 država koje u tome sudjeluju, od kojih e, su 16 države članica Europske unije na, e, na snažnom angažmanu. Također bih pozvao i druge države članice da se pridruže centru. Četvrto, moramo e, poboljšati jedinstveno tržište. Mi imamo najbolje jedinstveno tržište u svijetu. Osim što doprinosi inovacijama i trgovini, ovo je najbolji način za otvaranje novih radnih mjesta. Puno je tu potencijala, pogotovo u području usluga i digitalnih proizvoda. U našim je rukama da poboljšamo e, stanje. Pozivam nas da nađemo e, zajednički E, način da usvojimo tih 35 prijedloga o kojima se trenutno pregovara. Nadam se da će u budućnosti nova komisija e, usvojiti holistički pristup gdje će se bolje povezati jedinstveno tržište digitalizacija, industrijska politika te vanjska konkurentnost. Trebamo E, usvojiti strategiju rasta koja će više gledati prema naprijed, to među ostalim uključuje mobilnost podataka, umjetnu inteligenciju te osnaživanje multilateralnog trgovinskog sustava. Isto tako, treba povećati konkurentnost Europske unije provedbom socijalnog stupa. Ključno je promicati jednakost u poslovnom svijetu te povećati razinu obrazovanja svih građana. Nadalje, trgovinska politika također je ključna za konkurentnost Europske unije te za otvaranje novih radnih mjesta. Kad je riječ o e, sporazumima o slobodnoj trgovini, zadovoljan sam, sam s postignutim sporazumima vezanima, dakle uz sporazume s Japanom, Vijetnamom, Singapurom, Meksikom i Kanadom. I nadam se brzom napretku u pogledu e, pregovora koji su u tijeku. Međutim, e, šteta je ako veliki akteri i dalje grade e, trgovinske zidove. Trebamo to spriječiti i srušiti postojeće zidove. Pogotovo iz perspektive malih zemalja šteta bi bila fatalna. Moramo poštovati zajednička pravila koja se odnose na trgovinu. Isto tako moramo djelovati i u području klime i, i predvoditi djelovanje u tom smislu. Izvješće Međunarodnog panela o klimatskim promjenama nas je podsjetilo koliko e, klimatske promjene mogu e, predstavljati prijetnju životu na e, ovom planetu. Mislim da ovaj izazov nudi puno mogućnosti. Budući da sam inženjer, ja uvijek razmišljam na taj način da tražim rješenje i rješenje tražim i u tehnologiji. Uvjeren sam da kako se svijet sve više kreće prema niskougljičnom e, razvoju, mislim da ćemo razvijenjem novih e, klimatskih tehnologija i s ambicioznom klimatskom politikom isto tako doprinijeti otvaranju novih radnih mjesta u Europi potrebne su nam mjere na tri područja vezano uz emisije CO2, vezano uz ponore e, ugljika i nove tehnologije. Prošlog tjedna Finska je bila domaćin e, nordijskog klimatskog sastanka u Hel Helsinkiju. Nordijske zemlje obećale su povećati razinu svojih e, klimatskih ambicija do 2020. godine. Nordijske zemlje žele katalizirati napore kako bi se e, globalno zatopljavanje ograničilo na 1,5 stupanj Celzijusa. Isto tako, tijekom e, razgovora o finskom parlamentu, osam finskih političkih stranaka e, dogovorilo se da će mm, se eh, da će se držati cilja da Europska unija postigne eh, ugljičnu neutralnost 2000, do 2050. godine što znači da trebamo povećati svoje obveze vezane uz smanjenje emisija za 2030. godinu eh, da na, na barem 55% u odnosu na razine 1990. godine kad je riječ o sustavu trgovanja emisijskim emisijama, to je najučinkovitiji način za smanjenje emisija. Finska želi obnoviti taj sustav kako bi cijena emisijskih jedinica e, e, poticala e, subjekte prema smanjenju emisija brže i učinkovitije. Predložili smo da se uključe novi sektori poput grijanja i hlađenja u zgradarstvu da se to uključi u ETS. Isto tako, mislim da trebamo ubrzati tranziciju prema e, kružnoj ekonomiji i bioekonomiji. Bio e, akcijski plan za bioekonomiju treba provesti bez odlaganja. Moja vlada je odlučila da neće e, dati poklone kao predsjedništvo, već želimo u Želimo iskoristiti taj novac e, na e, zrakoplovne karte tijekom e, predsjedništva. Isto tako potrebno je povećati mjere da se povećaju u ponori ugljika. Naš svijet ima 4 milijarde hektara šuma i 5 milijardi hektara poljoprivrednih e, zemljišta. Ako uvedemo e, neke promjene u poljoprivredne prakse, e, možemo zadržati velik dio CO2 u poljoprivrednim zemljištima. Imamo sto takozvanih ugljičnih poljoprivrednika koji testiraju nove prakse u Finskoj. Isto tako oceani i karbonatni minerali mogu hvatati ugljik dioksid a isto tako moramo e, e, saditi više šuma. E, samo u Africi svake godine se izgubi 2 milijuna hektara šuma, što odgovara ukupnoj površini Slovenije. Kao što kaže izvješće FAO o stanju, današnjem stanju svjetskih šuma, odgovor svijeta na klimatske promjene mora biti veći fokus na šume. Jedan od e, koraka koji trebamo poduzeti je vanjsko e, financiranje Europske unije kako bi se povećali globalni e, ponori ugljika. Finska je predložila uspostavi šumskog fonda između Europske unije i Afrike. Investicije u šume bi maksimizirale učinak na klimu i na ruralna radna mjesta u Africi. Moramo isto tako usvojiti nove tehnologije. Imamo E, već sada tehnološku sposobnost e, hvatanja e, CO2 iz zraka i pretvaranja ga u druge proizvode. Europska unija treba ulagati u istraživanje i razvoj te bolje iskoristiti ogroman potencijal znanosti, tehnologije i inovacije u ovom području. Također trebamo razmišljati o inovativnim načinima kako bismo stvorili nove poticaje i primijenili metode koje su se temelje na tržištu i kako bismo osigurali i povećali e, broj ponora ugljika. Mislim da trebamo učiniti više i brže. E, e, moramo smanjiti emisije, povećati broj ponora ugljika te usvojiti nove tehnologije hvatanja CO2 iz zraka ili iz izvora emisija. Dragi europljani, nakon euroizbora Europsko vijeće mora se dogovoriti oko ambicioznog i sveobuhvatnog programa. Osim klimatskih promjena trebamo se usredotočiti i na rast i na sigurnost, kao i na pitanja vezana uz eh, vladavinu prava. Apeliram na ujedinjeniju Europsku uniju koja je sposobna konkretnije djelovati, eh, bolje provoditi mjere i preuzeti odgovornost. To znači preuzimanje odgovornosti za nas same, za ljude i za naše okruženje, za gospodarstvo i za planet. Sjetimo se da smo mi svi ovdje kako bismo osigurali bolju budućnost za mlade i za nove generacije. Za e, radi naše budućnosti, zajedničke budućnosti, svi, svima nam treba Europska unija koja je odlučna, učinkovita i ujedinjenija. Ne mogu dovoljno naglasiti koliko je važno da se stvari provode. Zato sam e, tijekom govora toliko puta naglasio riječ provedba. Demokratske snage Europe će povratiti povjerenje ljudi donošenjem odluka i provođenjem tih odluka kod kuće i ovdje u Briselu. Hvala na pozornosti. Thank you very much, Prime Hvala vam lijepa predsjedniče vlade na ovom govoru pred Europskim parlamentom. A sada dajem riječ Jean-Claude Junckeru ime Europske komisije. Gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče vlade, dame i gospodo zastupnici. Jirke i meni je jako drago e, da je, smo ovdje sa predsjednikom vlade Finske, našim prijateljem Juhom. E, 1995. godine Finska je postala članica Europske unije, a e, ja sam e, tada postao predsjednik vlade baš toga dana. A od onda do danas ponekada u Europi neke stvari funkcioniraju. Finska je od prvog dana kad je postala članica Europske unije se ponašala kao da je jedna od e, utemeljiteljica Europske unije. Od samog prvog dana neke e, zemlje koje su utemeljile Europsku uniju e, dobro bi učinile da slijede primjer Finske. Od kako je Finska postala članica Europske unije, pokazala je da zna slušati Finska i različite vlade koje su bile na vlasti u toj zemlji znaju slušati. I Finska čuje ono što sluša i pretače ono što je slušajući druge čula i to dakle pretače u politike. E, tako je učinio i e, predsjednik e, vlade Finske nekada i danas ću ga vidjeti, on je nekad bio predsjednik vlade, bio predsjednik vlade i tu sam s Irkijem. Evo, tri predsjednika vlade će danas razgovarati s komisijom jer ću se s jednim od njih sastati večeras. Dakle, finsko predsjedništvo dolazi u e, posebnom trenutku, dakle nakon europskih izbora prije nego li što se imenuju novi predsjednik komisije i novi predsjednik vijeća kao i novi predsjednik Europske središnje banke. Drugim rečima, finsko predsjedništvo zahtijevat će e, puno e, vještog postupanja ali Finska će to sigurno pokazati kao što je to načinila i dva puta ranije kada je predsjedala Europskom Što se pak tiče odnosa Europske komisije i Finske, oni ne mogu biti bolji. Radimo s punim povjerenjem. E, tako je bilo i kada smo uspostavljali mehanizam sigurnosti i obrane. E, takav je slučaj kad radimo na pitanjima energetike, na pitanjima klimatskih promjena, a isto tako kada radimo u pitanjima e, konektivnosti i infrastruktura na sjeveru Finske. U ime Europske komisije pokušat ću iskoristiti finsko predsjedanje EU unijom za razvijanje arktičke dimenzije. To je vrlo važno zato što je Arktik područje gdje se temperatura povećaka dvostruko brže nego drugdje gdje vidimo globalno zatopljenje. A Finska trenutno predsjedava Artičkim vijećem. Zajedno s mojim prijateljem Juhom sam u studenom u Finskoj raspravljao da o tome da se sazove sastanak na vrhu Arktičkog vijeća za vrijeme finskog predsjedanja Europskom unijom. Želim e, naime da se Arktik kao područje e, nađe na e, vrhu programa finskog predsjedanja Europskog unijom. Želim također da se za vrijeme finskog predsjedanja produbi ekonomska i monetarna unija, da se dovrši bankovna unija, unija tržišta kapitala, te na posljedku da se njima e, da e, jedan vrlo, vrlo bitni aspekt. Vidjet ćemo dakle kako u to treba utočiti i financijsko planiranje na srednji rok. Dakle, kako bi se to ostvarilo, Finsko predsjedanje, iako je to puno posla, može računati na Europsku komisiju kako bi se napredovalo za vrijeme finskog predsjedanja te kako bi se na sastanku na vrhu Europskog vijeća u listopadu došlo do odgovarajućih zaključaka. Ne bude li se stvari načinilo ove godine, izgubit ćemo dragocjeno vrijeme e, kako bismo te programe donijeli i kako bismo ih proveli. Biću zahvalan e, finskom predsjedništvu ako u okviru višegodišnje financijskog okvira, ali i u okviru ekonomske i monetarne unije naprave neke stvari u ime Europske komisije. I ako e, i želim da e, provedu mehanizam stabilizacije kako bi se moglo boriti bolje protiv vanjskih šokova. Europska komisija je toj temi pristupila tek ovlaš, a e, ljudi e, e, žele da se u budućnosti tom temom bave bolje nego li što se bavilo nekada. Jer treba načiniti sam ovaj plan e, koji smo radili Irki i ja. Do sada smo izdvojili 8 milijardi eura zahvaljujući tom planu u Finskoj. I bilo bi dobro da svi postupe kao što ste vi postupili. Jedino što mogu napraviti je zaželiti vam sve najbolje za travanj za finsko predsjedništvo. I e, dakle, što se finskog predsjedništva tiče, mogu vam samo reći, molim, nastavite raditi tako. E, da li se možda još netko od zastupnika želi prijaviti za slobodno javljanje za riječ? Ako želite, učinite to odmah jer zaključujem e, mogućnost prijavljivanja elektronskim putem, prijavljivanja za riječ. Sljedeći govornik je predsjednik Europske pučke stranke Manfred Weber. Gospodine predsjedniče, gospodine e, predsjedniče vlade, dobrodošli u Europski parlament. Dolazite ovdje u ključnom trenutku. E, budućnost vaše zemlje određivat će se u travnju, a budućnost Europske unije u svibnju. Dakle, to je ključan razdoblje e, za sve nas. E, Helsinki je vrlo važan i za moju stranku i za mene osobno gdje sam ja imenovan za kandidata za predsjednika Europske e, komisije u ime moje stranke. Dakle, mi smo izabrali kandidate, a onda će na izborima ljudi odlučiti na a kojim ćemo putem krenuti. To je načelo europske demokracije koje će biti u središtu budućeg razdoblja. Osvrnut ću se sada eh, na ono što ste rekli u vašem govoru sa stanovišta Europske pučke stranke u potpunosti podržavam e, financijsku disciplinu. To je nešto što se zvuči stručno, orijentirano prema poslovnom svijetu i tržištima, ali to je ključno za našu djecu. Važna je ta financijska disciplina. A na nacionalnoj razini per i na e, našoj strani, e, europskoj strani, Europske pučke stranke. Mi radimo na tome, a i povjerenik Irki radi na tome. Dakle, to je ključno za financijsku održivost. Što se tiče višegodišnjeg financijskog okvira, moram reći da sam tu prilično kritičan. Naime, vi ste počeli govoriti o ovim pitanjima, počeli ste govoriti o tome da se treba odrediti svota novca i to sve traži od nacionalnih čelnika, ali to nije dobro pitanje. Pravo pitanje je koji su zadaci pred nama, što moramo učiniti, što moramo ostvariti i onda možemo reći ali da, osim toga trebamo nešto napraviti na kontroli granica, na kibersigurnosti i trebamo više inovacije u Europskoj uniji. Ako je to nešto što Europa traži, onda države članice moraju na pravedan način izvojiti novac u proračun. I e, zaista moramo odgovoriti na ono što je potreba. To je dakle polaziše. U ovom e, kratkom izlaganju e, moram se osvrnuti na nešto što predstavlja vjerojatno najveći izazov za nas u ovo vrijeme. To nam je reklo 35 tisuća školaraca koji su e, prosvjedovali diljem Europe i e, Papa je o tome govorio. Radi se o pitanjima klimatskih promjena. Jednostavno želim naglasiti e, pritisak izazovima vezanim za klimatske promjene, u što vjeruje Europska pučka stranka. Dakle, rješenja za klimatske promjene. Ne želimo zabranjivati e, ne možemo govoriti građanima da ne smiju više ići ljetovati na Majorku jer e, se previše koristi ugljičnog dioksida u tom smislu. Ne, mi moramo reći da u budućnosti treba e, putovati na Majorku čistim zrakoplovima. Dakle, trebamo imati inovaciju. Ne možemo također reći zemljama u razvoju da moraju prestati se razvijati. Ne, evropljani moraju zemljama u razvoju omogućiti da imaju tehnologije i gospodarski rast koji neće negativno utjecati na klimu. Drugo što želim naglasiti na području učinog dioksida moramo to raditi zajedno s građanima. Građani moraju slijediti te promjene. E, velik broj građana bine promjene po pitanju automobilske industrije. Pogledajte prosvjete žutih prsluka u Francuskoj. A ljudi ovdje mogu, e, koji su ove vječnici, mogu financirati e, više cijene goriva. Međutim, velik broj ljudi to ne može. Prema tome moramo promijeniti pristup i na ovom planu imati pobjednike, a ne stvarati gubitnike. I isto tako e, moramo zaboraviti, ne smijemo zaboraviti da smo zajedno i jači. Mi smo stvorili Pariški sporazum. Moramo ambiciozno e, tražiti smanjenje emisije ugljičnog dioksida i e, moramo to tražiti i na svjetskoj razini. Moramo pokazati našim građanima da zajedno možemo ostvariti puno toga. Hvala. A sada riječ ima gospodin Kofod u ime Progresivnog saveza socijalista i demokrata. Izvolite. Kitos pohesta eh, Prime Minister Sipala. Your country Finland is among the world leaders in many Hvala vam predsjedniče Sipela. Vaša zemlja je e, čelnik u brojnim područjima. Finska je prema Transparency International treća najmanje korumpirana zemlja na svijetu i imat ćemo sad i taj pokazatelje prema kojem e, su Finci najzdravi ljudi na svijetu. S obzirom da sam iz Danske, malo sam razočaran što ste preuzeli naše mjesto, naravno, na toj ljestvici. Čestitam vam na tom uspjehu Finska je jasno pokazala da male zemlje mogu biti na prvom mjestu. Ne. E, predsjedniče vlade, vaš govor danas e, E, tu mi je, u vašem govoru danas mi je nestajala ta ambicija da budete čelnici u promjenama Europe. Gdje je vaša ambicija da budete e, čelnik u e, održivoj tranziciji? Gdje je vaša ambicija da učinite život Europljana boljim? Ono što ste nam danas predstavili zvučalo je donekle kao jučerašnji neoliberalni slogani koji su doveli do duboke krize u Europi. Dragi premijeru, mi socijaldemokrati imamo veliku ambiciju za Europu. Živimo u, ženu, u vremenu kada zemlja mm. e, e, trpi napade za e, onečišćenja, to ste rekli, dakle, naša voda, zemlja i hrana su u pitanju. Naša je zadaća da, ih, da zaštitimo, no istovremeno naš sugrađani puno im je kapa toga da budu jedini koji će plaćati za to sve. Puno im je kapa toga što multinacionalna poduzeća izlače ogromnu dobit i zagađuju e, zemlju, a ne plaćaju svoj e, pravedni udio. To se mora promijeniti premijeru. Moramo promijeniti pakt za rast, stabilnost i učiniti da on postane pravi pakt za održivost u Europi. Stoga imamo plan da se da e, razvoj i socijalni napredak e, idu ruku pod ruku i zajedno sa održivim ciljevima Ujedinjenih naroda. Danas pozivam Finsku da nam se pridruži u toj važnoj velikoj borbi. Mi europljani trebamo oblikovati globalizaciju na naš način, a ne biti žrtve disruptivnih snaga. Moramo e, biti oni koji će određivati pravila, a ne koji će ih trpiti, jer mi živimo u vremenima kojima sve veća nejednakost koju izazivaju pohlepa nekih uništava globalizaciju i u biti to ćemo napraviti tako što ćemo zajamčiti dobre uvjete rada, plaće i e, e, plaćanje poreza i to će riješiti socijalni stup. A nisam čuo da ste spominjali socijalni stup u Europi. Premijeru, pravedno oprezivanje je temelj za e, pravedne države i povjerenje e, europljana u naše vlasti. Ali da li ste spremni pridružiti nam se u toj borbi za pravedno prozivanje? 825 milijardi eura je porezni jaz u Europi, to je ogroman e, iznos mi tražimo minimalnu korporativnu, odnosno minimalno oprezivanje poduz, poduzeća, tražimo stroža, strožije kriterije za eh, uspostavu popisa poreznih oaza i isto tako i u samo u Europskoj uniji. Ljudi u Europi ne razumiju zašto mi građani moramo plaćati e, visoke, visoku poreznu stopu dok e, giganti poput Google i Facebooka plaćaju manje od 1%. To nije pravedno premijeru. Moramo zaštititi našu državu, naše države blagostanja i to moramo napraviti iz pravednosti, tržišne pravednosti i pravednosti prema našim e, sugrađanima. I to možemo ostvariti, ako to ostvarimo, onda recentni projekti u Finskoj, privatizacije, bolnica i zdravstvenog sustava, ne da se može izbjeći, već se može pojačati e, javno zdravstvo u Finskoj. Dakle, status quo nije mogućnost. Vrijeme za radikalne promjene, za oblikovanje Europe, za e, sve stanovnike i da se nikoga ne zanemari. Dakle, premijeru, vidimo snage koje razdiru društva no treba nam te radikalne promjene za socijalnu demokraciju i održivo gospodarstvo. Mi vodimo kampanju za to, mi socijaldemokrati u Europi nadamo se da će i liberali i progresivci pridružiti se toj borbi. Hvala A, sada e, u ime konzervativaca Onen Kiitos puhemies ja tervetuloa Euroopan Hvala predsjedniče i predsjedniče vlade Sipila, želim vam dobrodošlicu u Europski parlament. Naš zajednički cilj sigurno je povećati dobrobit Europljana. I iz tog razloga željela bih staviti naglasak na važne teme i to posredstvom konkretnih primjera migracija, sigurnost građana, borba protiv utaje poreza te zaštita zviždača. primjeru Gospodine Sipila, u jesen 2015. godine predložili ste da u svojoj divnoj e, kući, sa devet spavačih soba prihvatite e, tražitelja azila. Svugdje se u svijetu govorilo o tome, u svim medijima, pa i u medijima arapskih zemalja, što je povećalo broj e, ljudi koji dolaze kod nas. Čitav broj e, mladih Irakčana je rekao da su se opredijelili za Finsku za temeljem prijedloga predsjednika vlade Finske. Vi ste iznijeli taj prijedlog, pozvali ste te ljude i onda se počeo govoriti u novinama o besplatnom zdravstvu, školstvu, divnoj prirodi, netaknutoj prirodi i o lijepim ženama. U ostalom e, u medijima Al Arabija govorilo se o mladim Finkinjama kao ženama koje imaju plavu kosu, plavu, plave oči i bijele zube poput biserja. Pozvali ste, dakle, taj srdar, uputili ste taj srdačni pozdrav, poziv, ali to je djelovalo poput e, magneta. Dakle, sada imamo sve te neželjene učinke, to predstavlja velike troškove, danas imamo e, seksualne napade na žene i djecu. Ljudi se osjećaju sve manje sigurnima. Predsjedniče vlade, priznajete li da je ta, taj poziv e, izazvao to da je danas veliki broj ljudi došao u Finsku e, i, bez, a to su ljudi koji nikada bez toga ne bi ni došli i ne, nije opravdano da dobiju azil. Dakle, mi ne možemo rješavati probleme zemalja podrijetla tako što ćemo premještati stanovništvo u Europi. Treba djelovati na samom izvoru. E, zemlje blagostanja u Europi ne mogu biti socijalna služba za socijalnu skrb za ostatak svijeta. Puno se govorilo i o skrbi e, za starije. Govorilo se i o poduzeću koje ima e, umirovljenički dom koje je o, o starijim ljudima, o poduzećima koje su imale e, neke dosta nejasne i sumnjive, sumnjiva, sumnjivo su djelovale. Stavile su na prvo mjesto dobit, e, a na uštrb sigurnosti pacijenata. Ta poduzeća odgovorna su za e, poreznu prijevaru i ulagali su u porezne oaze poput Džerzeja. Trebamo imati raspoloživa sredstva za borbu protiv utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza. I sva ta pitanja trebaju biti pitanja kojima će se otvoreno raspravljati. Trebamo kulturu koju će se moći djelovati protiv svih e, kaznih dijela e, i delikta, bilo ono što se dešavalo sa tim e, starim osobama, sa utajom poreza, sa zločinima protiv okoliša. O tome svemu trebamo moći razgovarati sa tijelima vlasti čim se pojavi problem. Moramo moći zaštititi zviždače koje se ne smije sankcionirati jer oni štite zajednički interes. Moramo stvoriti povjerljive kanale kojima se može lako koristiti, a e, to e, treba napraviti u interesu zviždača. Nadam se da će zviždači biti zaštićeni zakonski u svim zemljama Europske unije, pa i u Finskoj. Hvala. Sada ima riječ predsjednik Alda, gospodin Verhofstadt. Hvala predsjedavajući premijeru poput Jean-Claude Junckera. Evo, ja sam počeo e, sa svojim predsjednikovanjem vlade e, sa Finskom. Sjećam se dviju stvari, e, dakle sa, samita u Tamtri, e, sjećam se menija i toga da smo odlučili imati zajedničku migracijsku i azilsku politiku, a mogu vam reći da se i dalje mučimo s tom temom. No, drago mi je da ste svoje izlaganje počeli s Santeri koji je rekao i citiram citiram ga, Nils mi je naravno pomogao kolega iz Finjske, dakle rekao je govorio je o hitnosti izgradnje Europe. To je bilo 20. ili 30. godina prošlog stoljeća to je bio fenomenalan projekt 20. godina prošlog stoljeća. Dakle, govorio o tom projektu i potrebi da se to izgradi. I želim spomenuti tri stvari iz vašeg izlaganja koje su nužne za taj projekt. Kao prvo, eurozona i upravljanje eurozonom. Slažem se s vama, nije nam potrebna reforma eurozone kako bismo zamijenili zadaću koju države trebaju obaviti, ne trebamo to za, za, mijenjati novim, stvaranju novih instrumenata. Ne, o tome se ne radi, nego radi se o tome da jedinstvena valuta na svjetskoj razini mora imati fiskalne kapacitete, mora moramo moći zaštititi euro e, i to na svjetskoj razini kako bismo imali skladniji rast unutar eurozone i ja mislim da moramo imati instrument za bor protiv asimetričnih, takozvanih asimetričnih šokova, jer to se ne, to ne mogu raditi same države članice, već tu treba nešto zajednički napraviti. Dakle, slažem se s vama, ali jedno ne proturječi drugo. A druga stvar koju sam htio reći, tiče se jedinstvenog tržišta. Rekli ste da imamo najbolje jedinstveno tržište na svijetu. Ja bih to malo ispravio možda bismo mogli, mogli bismo imati najbolje jedinstveno tržište na svijetu, a tu mislim na tržište budućnosti, digitalno tržište, energetsko, tržište kapitala. Mislim da ima jedno dobro rješenje, trebamo imati jednog regulatora na europskoj razini i onda bismo automatski vidjeli nicanje jedinstvenog tržišta za digitalno tržište, energiju i kapital. A treća se stvar tiče obrane. Mislim da je najveće tračenje novca u Europi sada nepostojanje stvarne obrambene unije. Trošimo pola od onoga što Amerikanci troše, E, imamo proračun koji je tri puta veći od e, ruskog proračuna, ali mislim da nismo u stanju da se branimo samostalno, jer imamo 28 puta, 28 različitih obrana. Dakle, e, jedan od ključnih prioriteta finskog predsjedništva trebao bi biti Europs, Europska unija odbrane. Hvala. Hvala su predsjednica zelenih. Sada ima riječ gospođa Skakeler. Premijeru, hvala velika što ste došli na ovu raspravu o budućnosti Europe. Dogovorimo, imamo tisuća e, studenata na ulici ovdje u Briselu koji e, marširaju isto tako i u Finskoj i oni pokazuju što je važno da ljudi i planeta budu na prvom mjestu prije, ispred profita. Dakle, to je ono što nam govore i moramo ih ozbiljno uzeti. Dakle, ono što od vas tražim jeste da poslušate te mlade i da ulažete u budućnost kad se radi o zaštiti klime, o obrazovanju, o suradnji suradnji u smislu suradnje europljana. Što se tiče zaštite klime, Europska unija doista ima veliku odgovornost i svaka država članica mora odigrati svoj, svoju ulogu ispuniti svoju ulogu. I drago mi je da ste rekli da ste predani tome, da želite ići dalje, više klimatskih ciljeva i spomenuli ste važnu ulogu eh, ugljičnih eh, ponora i doista Finska je u povoljnom položaju za ugljične ponore velikih eh, razina divne finske šume su važna prirodna baština za vašu zemlju i zahvaljujući tim šumama prvenstveno Finska je postala država blagostanja koja je danas. No, u Euro... E, Finska je e, uhvat, e, hvata 27 milijuna, tona godišnje dakle, u te ugljične e, E, ponore. Dakle, treba ih očuvati i učiniti ih održivim. No, za razliku od onoga što kažete i tvrdite, vaša vlada namjerava prodavati drvo, što nije održivo, a oni će e, ugroziti taj ključni adut za borbu protiv klimatskih promjena. Dakle, nadam se da će vaša vlada promijeniti taj svoj stav kako bi očuvala, e, nakon ovog današnjeg govora, da bi očuvala, dakle, E, ugljične ponore i svoju baštinu. Jer ako želimo to e, gospodarstvo u Europi 2050. E, sa nultom stopom ugljičnog dioksida, onda trebamo imati više šuma, ne manje. A ako ih želimo imati više, onda moramo barem očuvati ove šume koje imamo. Dakle, jako mi je drago što ste spomenuli da želite imati ambicioznije ciljeve, u potpunosti sam se slažem s vama, drago mi je čuti i vidjeti da to radite u Nordijskom vijeću, ali nadam se da ćete to moći uvesti i u Europsko vijeće i kod vaših kolega predsjednika vlada kako bi se postarali da se to radi u Europi. To bi bilo učinkovita provedba. A što se mladih tiče koje sam spomenula, to su oni koji će voditi naša društva, poduzeća, gospodarstva u državama članicama Europske unije i to ranije nego kasnije, nadam se, i obrazovanje je važan, ima važnu ulogu u njihovoj pripremi. Finski obrazovni sustav je jako važan. Svi su išli u Finsku da e, kopiraju vaš famozni školski sustav, no moram reći da je vaša vlast odlučila smanjiti skoro milijardu eura iz obrazovanja i istraživanja. Dakle, vi taj model, ali nama treba više ulagati u istraživanje, ne manje. I o tome treba govoriti kada se govori o više, višegodišnjem financijskom okviru na europskoj razini. Dakle, Europska unija mora jačati socijalnu koheziju u Europi i dati doprinos za blagostanje svih građana, ne samo onih koji imaju dobru vezu sa državom ili poslovnim sektorom. Dakle, trebamo ulagati u to, trebamo ulagati u budućnost i toliko je toga da e, što možemo i moramo raditi i trebamo staviti na raspolaganje prihvatljive resurse. Dakle, ne možemo pristati na te rezanje, rezanja proračunskih crta u Europi niti u Finskoj, jer inače nećemo moći provesti ciljeve. Gospodine premijeru, također ste rekli koliko su važne zajedničke vrijednosti vladavine prava i ujedinjena Europa i spomenuli ste opasnost od populizma. Ja se potpuno slažem s vama, no vi ste u biti iskusili što znači suradnja sa desnim populističkim strankama. Tako da mislim da su u potpunosti svjesni zajedničkih izazova s kojima je suočen naš kontinent. Dakle, nacionalisti i ekstremna desnica diljem cijele Europe sve veću podršku imaju tako što šire strah i dezinformacije. I proeuropski govori su divna stvar, potrebni su nam, ali još više se pokazuje kako, koji su naši stavovi sa dijelima. Time pokazujemo da smo ozbiljni, da smo predani izgradnji te bolje budućnosti, zajedničke budućnosti. E, ovog ljeta Finska preuzima predsjedništvo e, vijeća i nadam se da ćete biti na progresivnoj strani, voditi put za e, klimatsku za zaštitu klime u EU i razvoj iste. Hvala. U ime Gua Engela, zastupnik Siliki Otis ima riječ. Predsjedniče, predsjedniče vlade, želim vam dobrodošlicu uh, u Europski parlament. Mi raspravljamo o budućnosti Unije i tu se definira, definiraju iste politike koje uništavaju socijalnu državu i koje stvaraju razne blokade. Imamo još eh, više militarizacije, žabanja i sve veći broj elita flertuje s rasizmom i ksenofobijom. Treba doći do, stati u kraj ksenofobiji, i narušavanju socijalne države. Evo, prošlog tjedna ovdje u Briselu deseci tisuća studenata i e, učenika i radnika tražili su promjene klimatskih politika. U Francuskoj i drugim zemljama radnici izražavaju svoju, svoj gnjev i indignaciju zbog tih politika koje se vode. Čak i u Finskoj koja je uz, bila uzor socijalnog društva su, u vidi se, doživljavaju se skandali, otkrivaju se skandali zbog privatizacije, između ostalog zdravstvenog sustava. Najprije tu je dakle e, sve loše, loše stanje e, umirovljeničkih domova i drugih sektora. Prije dvije godine predsjednik Juncker je ovdje morao priznati u Europskom parlamentu da Europska unija gubi svoju socijalnu prirodu i postaje divlji zapad socijalnog dumpinga, ali nije nikad rekao koje su politike izazvale to urušavanje e, koje su izazvale nezaposlenost, toliku stopu nezaposlenosti mladih i sve te politike koje otvaraju širom vrata ekstremnoj desnici. Dakle, ako ne utvrdimo koji su razlozi tome, onda ćemo se držati u buduće istih recepata. Premijeru, dragi kolege, ono što nam je potrebno u današnjoj Europi jeste socijalna pravda i solidarnost. Treba nam pravedna redistribucija proizvedenih e, dobara. Treba nam različit gospodarski rast za pošten pošto obavljen posao i socijalna pravda kako bi se učvrstilo javno e, vladanje javnim dobrima, a ne samo govoriti općenite stvari bez ičeg obvezujućeg. Ne bismo trebali davati tolike novce za obranu, a dok istovremeno imamo, bilježimo rezove u obrazovanju, zdravstvu i socijalnim davanjima. Kako naši sugrađani mogu pristati na to da 38,5 milijardi eura se daje za obranu, a starački domovi e, u Finskoj moraju zatvarati. Treba nam bolja politika za borbu protiv klimatskih promjena. Industrija je danas ta koja e, prema svojim potrebama određuje našu klimatsku politiku. Trebaju nam prave odluke, trebaju nam E, odluke koje će stati u kraj djelovanju multinacionalnih poduzeća koja ne poznaju nikakve granice. Moramo zaustaviti klimatske promjene, moramo imati ambicioznije ciljeve od Pariškog sporazuma. Moramo imati politiku azila i migracije utemeljenu na međunarodnom pravu. treba nam humanitarna solidarnost prema izbjeglicama i solidarnost među državama članicama. Trebamo imati trajni mehanizam za prihvat svih izbjeglica u svim državama članicama sukladno mogućnosti svake od država. Primjeru, kako bi se te stvari pretvorile u stvarnost, treba nam drugačija Europa. Europa u kojoj se ljevica bori e, za pravu solidarnost za Europu naroda. Hvala. Sada zastupnica rozada D'Amato u ime kluba zastupnika FDD. Predsjedniče vlade, budućnost Europske unije mora proći kroz jedan veliki proces promjena. To europski građani traže sve više i više. Puno ima znakova u tom smislu jer e, one stranke koje se definiraju kao dio establishmenta stalno gube i izgubit će i na sljedećim europskim izborima. U e, Italiji i drugdje građanima je dosta mjera štednje, privilegija i e, nepoštivanja. A E, u Italiji su oni koji su krenuli e, ni od čega vrlo brzo došli do toga da vladaju državom. Što znači ova promjena? Jer e, nekada su ekonomski manevri u Italiji davali vrlo loše rezultate, a sada mi građanima vraćamo i nadu i poštovanje jer E, dosta je bilo bacanja novca. I e, zato želimo također i plaću za građane. To je nešto što Vinska dobro postoji jer to jednostavno sve će omogućiti drugačiju radnu snagu. U Italiji imamo preko 5 milijuna siromašnih. Moramo im dati nova znanje i vještine i oni će na taj način moći naći radno mjesto, a poduzetni ćete imati e, dobru i kvalificiranu radnu snagu. I e, takva jedna planča će omogućiti da se potrošnja razvije u našoj zemlji. To će biti Italija koja će biti dobra za sebe u Europi i na svijetu. I e, zaista e, trebamo pogledati predsjedniče vlade kakva je situacija e, sa onim predsjednicima vlade koji pokletnu pred lobistima. Macron kad se radilo o glifosatu recimo, a isto tako e, vidimo kako su se dali ustupci e, prije e, nego što se sastao s Angelom Merkel nakon što je Monsanto kupio Bayer. Ako želimo dobru Europu, onda moramo prestati s licemjerjem i moramo je zaista izmijeniti. Europa će na taj način govoriti jakim i jedinstvenim glasom. Na Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda trebala bismo imati sjedište Europske unije, dok Angela Merkel i Emmanuel Macron su svojim dogovorom odredili Europu budućnosti gdje se dogovore donose u dvoje, a ceh plaća plaća 27 država članica. Ali dvije slabosti zbrojene zajedno ne predstavljaju snagu. Europa koju e, komandiraju Berlin i Pariz nije ono što traže građani cijelom komitetu, e, cijelom kontinentu. E, Italija je treća gospodarstvo po snazi u Europi, ali ne namjerava nikome komandirati. Trebamo dakle napraviti nešto kako se ne bi, kako bismo se usprotivili ovakvoj koncentraciji vlasti. Mi želimo tome suprotstaviti da se politike stvaraju krećući odozdola jer postoji deficit demigracije, ali odgovor na to jest taj da se da jedino europskom tijelu kojeg su građani izravno izabrali, dakle Europskom parlamentu. Ako želite promjene, treba odustati od mjera štednje koje loše djeluju i na plaće i na prava i na mirovine ali bez obzira što kaže Juncker, stalno se ide istim putem. Moramo blokirati makroekonomsku uvjetovanost. Moramo jer dati uvjete državama članicama ili spriječiti državi članici da dobiva neka sredstva i znači diktirati politiku državi članici iz Brisela jer e, ne smijemo pogoditi na taj način građane zato što ćemo im skresati sredstva. Europa je dobra za građane ako im daje odgovore, a ne pljuske. Hvala, a sada za klub zastupnika NF, zastupnik Mario Borgecio. Hvala lijepa. Predsjedniče vlade, dobrodošli E, iako e, u parlamentu sada nema puno zastupnika, ali e, mislim da europski građani imaju velike simpatije za vaš narod. Moram reći da eto ja dolazim iz onih stranaka koju ste vi obilježili kao populisti. I e, e, moramo reći da e, Znate, kad imate 20-25 tisuća migranata u nekoj zemlji, onda to navodi vodu na naš mlin. Naime, ono što, to, što mi već poznajemo je zapravo jedna neredovna migracija koja stvara puno nesigurnosti. Ne bi li bilo bolje misliti, a to je čujemo iz najviših ustavom parlamentu, da bi bilo puno bolje krenuti u Maršalov plan za Afriku, jer pravi odgovor e, nije prihvaćanje jer teško je gotovo nemoguće napraviti integraciju tih ljudi, naročito kad se radi o osobama koje su muslimanske vjeroispovijesti kulture. Njih se teško može integrirati. Htio bi čuti e, da netko ko predstavlja e, veliku e, evropski narod, bogati narod kao što je Finska, da predloži takav Marshallov plan. Ali Europa je prilično demagoški orijentirana i ne svača koliko je problem migracije težak i koliko Europa ima povijesnu obvezu da pomogne afričkim narodima. Ne kao nekada kad su se financirali spekulacije i ratove. Treba im pomoći istinski kroz mreže malih i srednjih poduzeća, oni koji znaju biti poduzetnici. Na taj način bi se možda u korijenu mogao skresati problem migracija. Oprostite, ovo što ste rekli prilično je zvučalo demoga, e, demagoški, kao da demagoški pristupate migracijama. Da sam ja pravi finac, ja bih vam rekao da promijenite put i da slijedite primjer onih koji u Europi hrabro, iako ih zbog toga se može okriviti da su e, populisti, da oni koji slijede pravi put. Naši misionari su otišli u Afriku i donijeli su tamo obrazovanje i kulturu. Don Bosco, e, talijanski svetac, e, da je još živ, kao što je nekada činio u 19. E, stoljeću, on je davao, ukazivao na pravi put, a ne da ti e, e, afrički mladići zbog svih tih problema do, i koje nisu nikada mislili nego su jednostavno tad došli tu i sad napastuju ljude a to nisu nikada ranije misli napraviti a to je zapravo ste vi krivi zbog svega toga a je zastupnik Fruntulis kao neovisni e, gospodine predsjedniče vlade, Europska unija se suočava s puno probleme problema, ali glavni problem je taj paternalistički stav europskih institucija. Europske institucije ponašaju se kao da su uh, jedini mm, vlasnici istine. Ljudi stječu dojam da izbori zapravo ničemu ne služe jer se stvari ne, mijenje, ne mogu promijeniti. E, sasvim je jasno da su Grci protiv e, dogovora e, s našom susjednom državom iako se narod protivi Ciprasova vlada ih je dovela pred svršeni čin. Podsjećam vas da vaša moć proizlazi iz ljudi i traje sve dok imate odobrenje naroda. zbog toga što prezirete europske građane doći će do promjene smjera. Hvala. Sada predem riječ e, finskom premijeru da odgovori na pitanja iz rasprave. Gospodine predsjedniče, hvala vam na izlaganjima. E, kratko ću odgovoriti na e, pitanja koja sam čuo. Prije svega, Jean-Claude, hvala e, Jirki na lijepim riječima I ja vama zahvaljujem. Doista je bilo e, zadovoljstvo surađivati s vama. Činjenica je da, da kada naše predsjedništvo započne da će to biti izazovna vremena. Mi ćemo održati vlastite izbore u našoj zemlji, bit će izbori za parlament, nova komisija, Brexit E, i tako dalje. Važni dosjej bit će pred nama. Jean-Claude, također ste bili u pravu e, kada ste spomenuli e, pitanje Arktika, to je jako važno kad govorimo o klimatskim promjenama. Prije par godina, prije par dana smo govorili upravo o toj temi na našem klimatskom samitu. Jurkika Tajnenov e, investicijski fond jedan je od najboljih načina koji pokazuje kako otvarati nova radna mjesta i taj alat smo koristili i u Finskoj. Gospodine Weber, čestitke na nominacijama na sastanak e, pučana u Helsinkiju je i za mene bio dobar zato što sam upoznao i susreo se sa deseta kolega na tom sastanku. Slažem se s vama o, oko pitanja ekonomskih načela. Kad je riječ o vfo sa već 17 kolega sam razgovarao o tim pitanjima. Uvjeren sam da ćemo doći do kompromisa tijekom našeg predsjedanja. Klimatske promjene Slažem se da moramo pronaći održiva rješenja kako bi ljudi mogli živjeti, živjeti s tim rješenjima. Naglašavam da nove tehnologije mogu učiniti za nas puno više nego što nam se čini. Govorio sam o hvatanju CO2. Postoji jedno malo uh, sveučilište u Laperandu i i vidio sam prototip za hvatanje ugljika iz zraka i oni su na temelju toga e, osmislili i druge e, proizvode. Niska e, cijena energije je ključno rješenje. Razmislite samo o mogućnosti koje to otvara za Afriku i za suradnju s afričkim zemljama. Gospodine Kofert, čini mi se da imate e, e, zastupnike iz Finske u svom e, klubu pa vas oni mogu poučiti mnogo čemu. Finska je najsretnija zemlja na svijetu, ali mi smo i to, isto tako i nacija koja to najbolje skriva ako pratite rasprave u našoj zemlji. Naši prioriteti su rodna ravnopravnost. Mi smo e, lideri u Finskoj vezano uz ženska prava. Dali smo da doista puno prava ženama i u tom smo e, doista predvodnici. Slažem se s vama što ste u vezi s onim što ste rekli e, o porezivanju. To je nešto što se treba odnositi na sve kompanije i treba poštovati e, vrijednosti i naravno e, porez se treba plaćati tamo gdje je nastao, nastala dobit. To je ključno načelo. Gospodin Rohan Lerer, možda sam na to pitanje već e, ako mi dopustite, ja bih na vaše pitanje odgovorio na finskom jeziku. Možda je ovo dobro mjesto da govorimo o ovim pitanjima. O čemu se zapravo radi? Upoznao sam jednu veliku obitelj e, koja je u svojoj zemlji, matičnoj zemlji, e, bila predmet represije iz dva razloga. Prvo, te su osobe pomogle zapadnjacima, odnosno humanitarnim radnicima i drugo, i oni su bili kršćani u muslimanskoj zemlji ne bismo se smjeli naći u teškoj situaciji iz ta dva razloga. E, toj obitelji se svakodnevno prijetilo smrću. Ne možemo niti zamisliti uvjete u kojima su živjeli prije nego što su napustili svoju zemlju. Ta obitelj je morala doći kod mene i nisam mogao niti zamisliti da je takva situacija moguća u Finskoj. Morao sam e, otkazati taj poziv kako bih zaštitio svoju obitelj jer je policija saznala za prijetnje upućene moje obitelji. Dakle, ta obitelj nije ocijela kod mene, e, već smo je smjestili na drugo sigurno mjesto. Gi je već e, otišao, ima puno posla. Pa prelazim na ono što je rekla gospođa eh, Keller. Klimatske promjene. Puno sam surađivao, puno sam se bavio tim pitanjima i na osobnoj razini. Obećao sam da će moja obitelj biti ugljično neutralna do kraja iduće godine. Imam solarne panele, na kući, imam električno vozilo, smanjili smo potrošnju energije, e, tako da bismo postigli taj cilj. Ali lako je to postići kao pojedinac. Potrebno je zajednički djelovanje i to na tri područja. Moramo smanjiti emisije i nastaviti djelovati u tom pravcu. Trebamo povećati i ponore ugljika i način na koji Finska održivo upravlja šumama je dokaz da je to najbolji način upravljanja šumama i to je također nešto što snažno podupirem. Kad je riječ o novim tehnologijama, drago mi je da postoji nova direktiva koja ide u tom smjeru i planiramo isto tako e, posaditi nove šume. Također se spomenuli da imamo puno iskustva e, koaliranja s populističkim strankama. Moja poruka je sljedeća i populističke stranke trebaju preuzeti odgovornost u vladi i na taj način svi mi preuzimamo odgovornost i odgovaramo um, zapravo dajemo odgovore na ono što zanima građane. Spomenuli ste ispričavam se, kako se izgovara vaše ime Siliju Kajtes? E, poznati e, finski političar o, o, Ojala ljevičar, rekao je da je najbolji prijatelj e, siromašnih je uravnotežen državni proračun. To je osnova, temelj e, pristupa zbrinjavanju svih svakoga dana. E, u Finskoj su socijalne naknade i dalje jako visoke, iako imamo e, besplatno osnovno obrazovanje za sve građane. Gospođo Damato, Stopa zaposlenosti je ključna za uravnoteženo gospodarstvo. Podupirem sve vaše aktivnosti koje podupiru takvu vrstu razvoja. Mislim da sam e, iskoristio e, dodijeljeno mi vrijeme. Hvala gospodine predsjedniče. Hvala vam. Sada prelazimo na slobodno javljanje za riječ. je riječ ima zastupnica Jazlovjecka, izvolite. Dziękuję Puno hvala predsjedatelju. Vi e, pokazujete da ste jako odgovorni. E, predstavili ste nam vrlo uravnotežen plan vašeg predsjedanja u kojem je naglasak stavljen na zaštitu okoliša, na gospodarstva, i različita rješenja. E, vi ste premijer jedne zemlje u kojoj postoji najbolji obrazovni sustav u Europi, pa možda čak i na svijetu. Mislila sam da ćete nam puno govoriti o obrazovanju. I vi predlažete da se svugdje primjeni finski obrazovni sustav koji u ovom trenutku najbolje mlade građane E, priprema za jednu nesigurnu budućnost. Dakle, to je zemlja u kojoj je socijalni kapital najvažniji. E, danas imamo robotizaciju, e, umjetnu inteligenciju i je li priprema Europskog društva za buduće promjene, ne bi li ona trebala biti prioritet za finsko predsjedništvo? I hoće li Finci imati, hoće li zapravo Evropljani imati priliku tijekom finskog predsjedništva učiti od najboljih? Gospodine predsjedniče, gospodine premijeru, dobrodošli u Europski parlament i jako sam e, sretna što vidim snažnu predanost budućeg predsjedatelja Europskom unijom. E, pred nama su zajednički globalni izazovi, imamo zajedničku budućnost i vi ste svjesni važnosti jednoga i drugoga. I svjesni smo da pokušavate učiniti najbolje što je moguće u iznalaženju rješenja za Brexit. E, gospodine premijeru, vi ste nam također govorili o pri... Vi ste nam također govorili o pripremama. Tehničke probleme ima prevoditeljska kabina. Također ste govorili o tranziciji. Tranziciju treba osigurati. Također se slažem sa, um, sa gospodinom Junkerom. Arktička pitanja su jako važna ovdje i Finska tu ne može biti lijena. Jako je važno da se da vodimo računa o svim našim granicama i na sjeveru i na jugu te istoku i zapadu. Naravno, tu imamo i mediteransku delegaciju u ovom parlamentu i možda bismo trebali pripremiti jednu sličnu strategiju za sljedeći saziv parlamenta. Hvala lijepo. Gospodine Sipila, želio bih vam postaviti jedno pitanje. Vezano za zajedničku obrambenu politiku Europske unije. Jučer, kao što znate, slavili smo jednu žalosnu obljetnicu slavili. Zapravo smo je obilježili. E, radi se o otoku koji pripada djelomice Grčkoj, ali koji Turska dovodi u pitanje. I dan danas imamo turske patrole koje su prisutne u regiji i stalno se stalno dolazi do povreda zračnog prostora. Dakle, moramo E, također, Lozan, e, ugovor iz Lozane je nešto što Erdogan želi dovesti u pitanje. Želim vam postaviti jedno vrlo jasno pitanje. Hoćete li e, poduprijeti Grčku a, s obzirom na prijetnje koje dolaze iz Turske? I da bismo imali jednu politiku, dobru politiku Europske unije i kako bi u konačnici Europska unija pomogla Grčkoj u slučaju da se ponovno dovede u pitanje njezina granica od strane Turske. Što će se učiniti? Potrebna je pomoć, potrebna je potpora od Europske unije kako bi se ispoštovale granice Grčke, jer to su, to su evropske granice i željeli bismo u tom smislu imati vrlo jasno stajalište od vas. E, gospodine premijeru, željeli bismo da to kažete jasno pred Europskim parlamentom, jer bi to bila poruka koja bi se odaslala gospodinu Erdoganu. Micro, please. It is on. Now it's on. Uh, kiitoksia puhemies, arvoisa Hvala vam predsjedniče i hvala vam gospodine premijeru. Gospodine Sibila, meni je jako drago što ste vi u svom govoru naglasili potrebu da budemo konkretni i to zahtijevate također od Europske unije njezinih akcija. Integritet Europske unije i njezina ekonomska održivost suočene sa izazovima iz različitih koje dolaze sa različitih strana. I ponekad države članice moraju ponovno procijeniti potrebu za suradnjom. Iako je važan naš osobni input i važno je da Europska unija postane snažnija u globalnom kontekstu i kompetitivnija u globalnom smislu. Gospodine premijeru, što vi mislite? Kako bismo mogli poboljšati situaciju vezanu za imigracije, vezanu za odgovornost prema klimatskim, a, klimatskim promjenama, kako bismo mogli učiniti da budemo solidarniji u tom smislu. Ja mislim kada bismo to učinili da bi imali puno više povjerenja od europske građane i mislim da bi to E, također promijenilo e, stajalište ljudi vizavine dolazećih izbora. I napokon, gospodine premijeru, u vašem sljedećem govoru ja se nadam da ćete moći ispraviti neke od, neke od nesporazuma vezano za finsko e, šumarstvo i ukoliko je održivo zapravo, koliko su održive finske šume. Svi će se, svi, će govoriti, dakle svi oni koji su se javili za riječ, ali morate se držati jedne minute vremena koja vam je na raspolaganju. U suprotnom ću morati skratiti e, vaše obraćanje. Zastupnik Buchner, izvolite. Hvala puno. E, gospodine premijeru, već više od godinu dana vaša vlada zajedno sa francuskom vladom i još e, osam država članica čine jako puno napretka u na sprječavanju izvoza nadzorne tehnologije raznim zemljama i diktaturama. Prošle godine vaša zemlja se suprotstavila također E, dvostrukim e, korištenjem nekih prava. I mi smo u tom smislu e, donijeli jedan tekst koji ima za cilj zaštititi prava osoba. Vi ćete vrlo uskoro biti na čelu vijeća i do sada ste pokazivali isključivo osjećaj odgovornosti. Ali sjetimo se novinara i svih onih koji brane ljudska prava, a koji su zatvoreni i čije su zapravo prava dovedena u pitanje. Gospođa Kulonen. Arvoisa puhemies, hyvä pääministeri. Hvala predsjedniče, poštovani premijeru, poštovani kolege. Mnogi evropljani ne osjećaju se dijelom Evropske unije i upravo su zato populisti tako snažni i upravo zato vrlo lako mogu kontrolirati situaciju. Ono što nam je potrebno je pravda. I svatko bi trebao sudjelovati u kreiranju europskih politika koliko je to moguće i nitko ne bi smio biti isključen. Kako Finska namjerava promicati pravdu i uključenost tijekom svog predsjedanja? kako bi se ljudi osjećali kao evropljani i kako bi osjećali da je Europa nešto što im je zajedničko. A ne samo da je Europa nešto što je povezano za ekonomiju i novac. Kolega Jakon kolegica. Prije svega, dobrodošli premijeru, dobrodošli u Europski parlament. Vi ste govorili o um, svjesnosti Europe. Puno smo govorili o pitanjima ljudskih prava koje su jako zabrinjavajuće danas, ali nešto me razočaralo u vašem izlaganju, a to je vezano za ekonomski dio. Ono što ste govorili je malo zastarjelo. Govorili ste o proračunskoj disciplini, a treba reći da, da se Finska istovremeno pozicionira još jedan puta kao mala neoliberalistička skupina u smislu e, stajališta. E, također, e, govorili ste i o imigraciji. A ono vi ste govorili o, o potrebi da se ljudi vrate u svoje zemlje, mislim da bismo trebali drugčim tonom razgovarati o tom pitanju. E, također e, ćemo uskoro obilježiti 20. godišnju europske imigracije. I e, morali bismo se doista posvetiti drugim pitanjima, a ne samo kako vratiti imigrante u njihove zemlje. također, zahvaljujem kolegi koji je spomenuo arktičko pitanje, zato što je to jako važno u kontekstu suradnje Rusije i Europske unije. Zastupnik Čiku, hvala lijepo. Imam e, dva pitanja za našeg gosta. Prije svega, e, vanjska politika Europske unije te odnos e, prema situaciji koja se upravo u ovim trenucima događa u Venezueli. Mislim da bismo trebali biti jedinstveni kada govorimo o demokraciji i slobodi, potrebi da narodi žive u slobodi, da uživaju svoja temeljna prava. Stoga bih e, tražio od finskog premijera da nam kaže koje je njegovo stajalište. I što je sa e, priznanjem legitimnog predsjednika Venezuele? Potom pitanje antidumpinga, dakle međunarodna trgovina. Mogli smo ostvariti sjajne rezultate našim tvrtkama, međutim potrebna veća zaštita. E, zastupnik Zoana. Mikro, please. mikro. Molim vas mikrofon. Domnule prim-ministru, mă bucur că ne aflăm astăzi aici. Gospodine premijeru, drago nam je što ste ovdje s nama danas. Vi, kao finski premijer, a ja kao zastupnik, mi predstavljamo e, zemlju koja je trenutačno, koja trenutačno predsjedava Europskim vijećem. A zašto vam to govorim? Govorim to zbog toga što je bilo prilično skandala vezano za vašu izjavu kojom e, kada ste rekli da ste spremni preuzeti predsjedništvo Bugarske. Ja mislim da su vas eh, vjerojatno obmanule izjave rumunjskog predsjednika, ali trebali biste znati da je samo vlada odgovorna kada je riječ eh, o obnašanju predsjedništva eh, na čelu vijeća. Dakle, jedini politički akter čije biste izjave trebali uzeti u obzir su izjave rumunjskog premijera. Ja sam uvjerena da sada, nakon nekoliko mjeseci nakon te neprikladne izjave, uvjeren sam dakle da ste promijenili mišljenje.

vratimo se priznavanju raznolikosti i supsidijarnosti te radimo na konsenzusu umjesto nametanju. hvala vam što ste danas eh, došli u parlament. Teško je priznati e, vlastite mane. Vi ste govorili o uravnoteženom proračunu, a istovremeno se raspravlja velikim izazovima koji su pred Evropskom unijom. Mislim da to nije u skladu sa, možemo to tako nazvati, svakodnevnom matematikom. Mislim da je potrebno doći do uravnoteženog kompromisa i sada će Finska biti autor tog projekta. E, nadam se da ćete se vi pozabaviti tim pitanjem i da ćete ispuniti ciljeve, da ćemo na taj način biti ponosni na Finsku tijekom njezinog predsjedanja. Hvala vam zastupnica Hautala. Kiitos puhemies. E. Hvala predsjedniče i e, dobrodošli gospodine premijeru. E, predsjednik Juncker je rekao da bi i neke osnivačke zemlje Europske unije mogle učiti od Finske, što znači da je Finska oduvijek željela graditi Europsku uniju. Ja bih željela, željela bi postaviti dva pitanja. Koje je finsko stajalište i što vi mislite koje su mogućnosti kada je riječ o izvršavanju nekih odluka vezanih za poreze. Dakle, ono što bismo, dakle što učiniti da neke odluke koje se donese u poreznim pitanjima ne budu spriječene od strane nekih drugih zemalja. Ono što želimo zapravo učiniti je spriječiti utaju poreza i izbjegavanje plaćanja poreza. Ja znam da se o tome već razgovaralo u vijeću, ali Finska nije željela to podržati zato što to ide protiv suvereniteta država. I drugo pitanje je vezano za odgovornost društava, korporativnu odgovornost. Mi smo jako aktivni kada je riječ o tome da zahtjevamo korporativnu odgovornost, imamo zakonodavstvo i željeli bismo da sve zemlje budu pozvane i da budu obvezne polagati račune kada je riječ o ovim pitanjima. Kiitos, arvoisa puhemies arvoisa pääministeri mukava nähdä teitä täällä euroopan parlamentissa ja erityisesti tällaisen. Mm, gospodine premijeru jako je lijepo vidjeti vas u europskom parlamentu i osobito u zemlji kada će finska po treći puta preuzeti predsjedanje europskom unijom i zato je jako važno da saznamo koji će biti prioriteti finske ali moram reći da sam bila malo iznenađena i malo razočarana time koliko ste malo govorili o obrazovanju o istragama i tako dalje kada pogledamo na čemu se temelji finsko društvo, ono se temelji na vrlo dobrom obrazovanju, na vrlo dobrim razinama know a i na visokim razinama ulaganja. Upravo je to podiglo e, zemlju među najuspješnije zemlje. A to što je potrebno Europskoj uniji, upravo to što radi Finska. Ako želimo imati održivi razvoj, onda rast mora biti konkurentan, zatim se digitalna ekonomija mora primijeniti jer mi znamo da ona mijenja svijet kao i robotizacija. Oni mijenjaju tržište rada, osim toga pred nama su velike promjene i sa ovim dobrim temeljima o kojima ste govorili mi ćemo se moći boriti protiv klimatskih promjena. Dakle, obrazovanje, know-how, istraživanje, eto to je poruka koju bismo mi željeli da se odašelje od, od, u budućnost. dakle, Europski parlament će pode, za 50% svoje, svoje, svoje sredstva za za e, istraživanje. Finska je to već učinila, uostalom to je jedan od e, prioriteta VFO-a, ali željeli bismo dobiti potvrdu od vas da, da je to upravo smjer kojim će ići Finska u pregovorima za VFO. Eh. Zastupnik Blanko Lopez, hvala lijepo gospodine predsjedniče. Danas opet raspravljamo o budućnosti Europske unije. Mislim da će se tu dogoditi E, dvije revolucije. Prije svega tehnološka, odnosno digitalna revolucija te energetska revolucija. One će obje obilježiti naše živote. Europska unija se treba pripremiti za te izazove, dakle za izazove koje donose ove dvije revolucije, koje će promijeniti naš način e, života. I to treba učiniti na ambiciozan način. Trebamo se istovremeno boriti protiv klimatskih promjena tog velikog izazova za cijelo čovječanstvo. Mi smo u ovom sazivu donijeli e, važne korake naprijed kako bi Europa ovdje imala vodeću ulogu u energetskoj tranziciji kako bi se ispunili dakle klimatski ciljevi, ali ne smijemo sada prestati sa svojim ambicijama. Pred nama je i dalje čitav niz važnih izazova. Hvala lijepo. Demokracija, vladavina prava, to su osnove na kojima je izgrađena Evropska unija. To su temelji koji se sve često krše, koji se sve često ignoriraju. Ali Evropska unija se temelji na važnim slobodama kao što su sloboda kretanja, sloboda kretanja roba i mislim da to nikad ne smijemo smetnuti suma. Finska je udaljena od središta europske unije jednom kamionu je potrebno pet dana da stigne iz Helsinkija u Brisel. I mi smo svejedno poduprli paket e, mobilnosti, ali finski zastupnici su glasovali da se iz e, delegiranih akata isključi međunarodni promet. Smatrate li vi e, da je važno poduprijeti prijedloge koji su došli iz vijeća da bi se moglo e, naštetiti dakle slobodi trgovine, međunarodnoj trgovini. Vi ste rekli da treba ukinuti prepreke, da ih trebamo uspjeti nadići, a sa ovim prijedlogom o kojem govorim, mnoge male i srednje poduzeća će morati prestati sa svojim radom, a finski građani će trebali plaćati veću cijenu dakle, transporta robe. Hvala lijepo, zastupnica Grapini. Hvala lijepo. Gospodine premijeru, slažem se sa brojnim stvarima koje ste istaknuli, dakle jedinstveno tržište, vladavina prava, a htjela bih vam skrenuti pažnju na neke važne činjenice koje su vezane upravo uz vašu zemlju. Rekli ste da ne treba sklapati kompromise vezano uz vladavinu prava. Međutim, u vašoj zemlji postoje zakoni koji se ne primjenjuju. E, imamo situaciju u kojoj se djeca otimaju obiteljima, dakle dijete od 12 godina može samo, može se samo pojaviti pred sudom bez nazočnosti roditelja. Kako je moguće da vi govorite o vladavini prava kada imate takvu situaciju? Također, građani iz moje zemlje u vašoj zemlji ne, ne uživaju jednaka prava kao finski građani. vidim da se na različit način definira vladavina prava, dakle zavisi u kojoj se državi nalazimo. Hvala lijepo. Govor koji ste održali je bio jako konkretan i smatram da je on bio jako dobar. Govorili ste o našem znanju, o brizi za okoliš, 70% Finske je pokriveno šumama, dakle imamo tu potrebna znanja i vještine u području šumarstva i trebali bismo svoje resurse koristiti na održiv način. To bi značilo i stvaranje novih radnih mjesta i učinkovitiju boru protiv klimatskih promjena. Istovremeno trebamo se baviti i pitanjem, dakle pitanjima arktičkog područja. Ja upravo dolazim iz e, tog područja i smatram da tu postoje veliki potencijal, imamo velike prirodne resurse i potreban know-how. Međutim, potrebna je i evropska pomoć u tom području. Zastupnik Polček, izvolite. Honorable López Aguilar. Zastupnik López Aguilar. Prime Minister Sipila, thank you for being here. Hvala vam što ste nam se danas obratili, što ste nam predstavili Finsku kao sretnu zemlju, dakle nakon 25 godina u Europskoj uniji, vi ste 1% europskog stanovništva. Govorili ste o povijesti, citirali ste dakle Polanrija Spaka, koji je rekao da Europska unija nije miks velikih i malih zemalja, da smo mi svi maleni pred izazovima s kojima se trebamo nositi. Neke zemlje to već znaju, neke to još ne znaju i upravo ste vi govorili o izazovima kao što su obrana i sigurnost. To je od velikog značenja s obzirom na vašu prošlost u znaku neutralnosti. Ali vezano uz migracije, molim vas, uzdržite se od populizama i odblokirajte u vijeću Dublinsku uredbu. Potrebna je zajednička politika, potrebna je solidarnost kada govorimo o migracijama. Nijedna zemlja ne može zatvarati oči pred onime što se događa, pred onima što kucaju na vrata Evropske unije. Zastupnica Jaten Maki. Arvoisa puhemies, pääministeri... Hvala. Premijeru Sipila, primijetili ste da ste dobro dobrodošli u Europskom parlamentu, ali evo, Finci imaju jako e, puno pitanja za vas, pa se skoro čini da smo danas u Finskom parlamentu. Ali evo, mi za razliku od Finskog parlamenta ne bučimo dok e, vi govorite. Što se tiče vašeg e, obraćanja i e, pitanja primjenjivanja donesenih odluka, tu možemo primijetiti jedan problem, a to je da donosimo ambiciozne odluke, ali potom zemlje članice ne provode te odluke. Zanima me, bili se moglo utjecati da se to promijeni? Svi bismo trebali zajedno pisati zadaću, izvršavati obaveze. Imamo odluke koje se donosi na razini ministara u vijeću. Nakon tih sastanaka slijede izjave, sjajni planovi i onda se ljudi vrate kući i ništa se ne događa. Što biste vi učinili da to promijenite, da se ove zajednički donesene odluke provode? Molim vas da sjednete, zauzmete svoja mjesta. Sit down, please. Zauzmite svoje mjesta, molim vas. Sada dajem e, riječ e, premijeru Finske, gospodinu Sipili. Izvolite. Thank you, Mr. Hvala vam, gospodine predsjedniče, i hvala vam na pitanjima. Mi smo u Finskoj naviknuti na ovu vrstu pitanja. Svakog četvrtka u 16 sati imamo aktualni sat u parlamentu i svi ministri trebaju biti nazočni. Navikli smo se na ovaj ritam rada. Ali mi odgovaramo odmah nakon postavljenog pitanja. Sada imam 30 pitanja na koja moram odgovoriti u isto vrijeme. Daću vam ovdje jedan sažetak. Dakle, obrazovanje i jednako obrazovanje je izuzetno važno za Finsku. Javno školovanje je najbolje i za bogate i za siromašne. Sva djeca idu u Finskoj u jednake škole. Imamo najbolje učitelje na svijetu. Planiramo poboljšati svoje rezultate na području obrazovanja. I mislim da su da se E, svi sustavi obrazovanja u Europi nose moraju nositi sa istim e, problemima. Klimatske promjene, e, hvala vam na, na potpori, hvala vam što ste cijenili moj govor i sve ono što sam istaknuo kao važna pitanja vezana uz ova pitanja. Arktičko pitanje, to je izuzetno važno pitanje za Finsku. Zabrinjava nas crni ugljen, to je konkretno pitanje gdje pregovaramo sa SAD-om i sa Rusijom. Oni nisu oduševljeni kada je riječ o toj temi. Također istraživanje i razvoj investicije u tom sektoru, potom suradnja na području obrane. Mi smo podržali tu suradnju i to od samog početka i pozdravljam napredak koji je postignut e, u tom području. Potom pitanje vezano uz Tursku. Jako složeno pitanje, riječ je o e, zemlji NATO-a. Situacija sa vladavinom prava u toj zemlji je nešto što zabrinjava. To je povezano i sa e, njihovim odnosima sa Ciprom. Što se tiče Rumunja, i Rumunjske. Ja sam e, uvjeren da će oni obaviti izvrsno svoj zadatak tijekom predsjedanja Europskom unijom i evo već se vide dokazi tome u prilog. Venezuela i imam, dajemo, potporu, dajemo potporu e, održavanju demokratskih izbora. Humanitarna situacija u zemlji doista loša i mi ćemo pratiti sve ono što budemo zajednički odlučili u Europskoj uniji. Bilo je dosta pitanja na finskom, te ću ja odgovoriti na ta pitanja na mom jeziku. Za početak, dakle, održivo šumarstvo. U Finskoj koristimo svoje šumsko bogatstvo, e, recikliramo, dakle koristimo sirovinu, od početka ga koristimo na učinkovit način. To se odnosi i na proizvodnju, dakle proizvoda od e, drva. A pitali ste i za višegodišnji financijski okvir kao buduća zemlja predsjedateljica mogu stvrditi da ćemo zasigurno naći e, kompromis vezan uz naše tradicionalne europske politike i nove izazove, te ćemo teme međusobno povezati. Mi smo poprilično e, fleksibilni i siguran sam da ćemo kao predsjedništvo pronaći odgovarajuća rješenja, naravno kada za to dođe vrijeme. Što se tiče provedbe, E, mnogo sam o tome govorio u svom e, današnjem govoru. Kod nas je običaj da ako se o nečemu dogovorimo da ćemo se onda pobrinuti i ispuniti e, svoj dio. Odmah ćemo početi sa provedbom i mislim da zato postoje i brojni dokazi. Kada, se, kada nešto odlučimo onda pažljivo pripremimo provedbu, i to činimo na učinkovit način. Mislim da je to evo, ključan, e, ključan zaključak koji bi se trebali izvući iz mog govora. Doista mi je bilo zadovoljstvo danas e, gostovati u parlamentu. Je bila doista zanimljiva rasprava. Hvala vam svima. Thank you very much. Hvala vama, gospodine premijeru. Hvala vam na vašim odgovorima i na vašem stajalištu koji ste iznijeli, a vezano uz Venezuelu. Ovime zaključujemo raspravu i prelazimo na glasovanje. That's what, that was Mes chers collègues, nous allons commencer notre euh, séance. Poštovane kolege, počinjemo sa e, glasanjem. Jan. Une minute, monsieur Castaldo. Je suis prévenu de, de... Samo malo, gospodine Castaldo. Rekli su mi da ste tražili riječ, ali e, prije toga Prije toga želim pozdraviti e, parlamentarno izaslanstvo iz Kazakstana. Dakle, u, na diplomatskoj tribini imamo izaslanstvo iz Kazakstana predsjedava gospodin Moktar Ekman. Oni su ovdje u Briselu kako bi sudjelovali na 16. E, sastanku parlamentarnog odbora između Europske unije i Kazakstana. Veliko nam je zadovoljstvo što su oni ovdje danas e, sa nama u, e, na prostoru gdje želimo promicati vladavinu prava, pluralizam i u ime svih zastupnika Europskog parlamenta vam želim plodonosan sastanak i e, ugodan boravak ovdje u Europi. Gospodine, htjeli ste, tražili ste riječ, izvolite. Uh, Hvala pod e, člankom 11. E, odjeljkom 3. Prema politiku e, naš kolega Elmor Brok je zapravo izgleda unovčavao određene unovčavao je određene akcije i čini mu se da njegova plaća mu zapravo nije dovoljna pa evo sada molim da se pozove na red. And I would like to set the ball rolling by donating. I ja ću evo donirati pet centima ako e, nema dovoljno novca. E, prekidam vas odmah, predajem riječ gospođi Miranda. Izvolite. Muchas gracias, presidenta. Quisiera hacer una moción de orden. Zahvaljujem, gospođo predsjedavajuća. Evo, pozivam vas na poslovnik u skladu sa člankom 22. Europskog parlamenta e, predsjednik e, treba voditi sve aktivnosti parlamenta kao i sastanke parlamenta imat će sve nadležnosti za dobro vođenje sastanaka. Gospodin Tajani je jučer rekao da je razgovarao sa e, samo e, proglašenim predsjednikom Guadom i rekao mu je da ga Europska unija podržava i to e, bez prethodnog glasanja, tako da mi sada tražimo službeno objašnjenje za to. U redu, sada prelazimo na glasanje. Gospodine Castaldo, da, tražili ste riječ, izvolite. Grazie, presidente. Hvala lijepa. U skladu sa člankom 188 e, stavak, stavak e, 2 vezano uz sastav klubova, dakle E, zahtjev da se glasa tajnim glasanjem o nekim amandmanima, dakle tajnost, e, transparentnosti, doista krasna sintagma, evo ne mogu se prestati diviti tome. Dakle, ova izmjena poslovnika postaje jedna farsa, jedna sramota, baca ljagu na evropski parlament. Kao što je rekao i predsjednik, ja želim obraniti čast parlamenta. Parlament e, mora poštovati volju građana koji traže više transparentnosti. Kao europski građanin želim da se ovdje u vijećnici poštuje pluralizam i demokracija. I zato u ime kluba EFDD i u skladu sa člankom, molim vas, obraćam se u skladu sa člankom 188 stavak 2, te tražim da se vrati u odbor ovaj zakonodavni tekst koji će postati jedan grozni bumerang za dostojanstvo i čast parlamenta. Hvala lijepa i hvala na krasnoj demokraciji koju ste uspjeli iskazati u ovom kontekstu. Čuli smo koji je vaš zahtjev. Je li netko protiv njega? Gospodine Korbet, izvolite. Da, evo ja bih e, se usprotivio ovom zahtjevu. Zapravo izvješće koji je pred vama je izvješće o kojem se raspravljalo godinu dana na odboru AFKO. Također imamo i posebnu radnu skupinu u kojoj sudjeluju svi predstavnici političkih klubova i tu je postignut konsenzus i sada je to izvješće stiglo na plenarno zasjedanje na glasanje kao i svako drugo izvješće. Tu su predloženi amandmani amandmane i mi ćemo glasati o njima. Ovo je izvješće već odgođeno sa 12. E, mjeseca na prvi mjesec, sada se traži da se prebaci na drugi mjesec. Siguran sam da će se tada tražiti da se odgodi na treći, četvrti, peti mjesec i tako dalje. I čini mi se da je ovo taktika Tereze May. Messieurs, nous avons eu, euh, cette demande Evo, čuli smo dakle e, zahtjev, čuli smo protuargumente, sada ćemo glasati o tome. Tko je za, protiv, suzdržani? Gospodine Castaldo, vaš zahtjev je odbijen. Želite provjeru? U redu, imat ćemo provjeru. Otvaram glasanje. Dakle, zahtjev gospodina Castalda. Za, otvaram glasanje. Le vote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 Monsieur Brock, Gospodine Brok, izvolite, imate 30 sekundi za odgovor. Gospođo predsjedavajuća, kolega koji je govorio prethodno protiv mene bi se sada trebao ispričati. Ja znam koji je bio eh, da je ovo odgovor na moj govor eh, glede Brexita. nikada interesi Europske unije neće biti žrtvovani. A što se tiče ovih optužbi e, za novac, e, smatram da je to nemoralno. Sada prelazimo na glasanje izvješće gospodina Korbeta. Imamo dakle amandmane nadležnog odbora. Ovo je skupno glasanje. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na amandman dva iz tri dijela. Prvi dio poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Le vote Zatvaram glasanje. Ce qui est le cas. Deuxième partie, le vote est secret, le vote est ouvert. Sada prelazimo na tajno glasanje. Otvaram glasanje. Le vote est clos. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Molim vas, poštovane kolege, malo tišine. Treći dio, e, tajno glasanje, otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 35. Poimenično glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 36. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 37. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 38 poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 39. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 41D. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 42 poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 43 poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 44. Poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 54. Poimenično glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 55. Poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na amandman 63 iz dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 5D za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na amandman 9 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Poimenično glasanje za amandman 10. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na amandman 11. Ovdje je potrebna eh, većina. Tko je za, protiv, suzdržani? Nije sasvim jasno. Molim provjeru. Amandman 11. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 68 za, protiv, suzdržanim, odbija se. Molim provjeru za 68. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Ispričavam se. A, ne, nije usvojeno jer nam je potrebno 376 glasova. Potrebna je kvalificirana većina. Dakle, nije usvojeno. Sada prelazimo na amandman 13 iz dva dijela. Poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Drugi dio poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 75. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo na amandmane 86 i 87D. Poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Trebalo nam je 376 glasova. Jer je potrebna kvalificirana većina za sve amandmane osim 11 eh, i konačno glasanje. Amandman 88 poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 81 poimenično glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Prelazimo na amandman 32. Ispričavam se. Glasamo za amandman 73. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Sada prelazimo na amandman 30. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Zatim 32. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Poimenično glasanje za 40. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sada prelazimo na 84D i 85D. Otvaram glasanje, poimenično glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 76. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Usvaja se. 89. Revidirani amandman, poimenično glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Dakle, ovo je jednostavna većina. predlog za odluku. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sada prelazimo na izvešće gospodina Selimovića. Amandman broj 1. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se prvo čitanje parlamenta je ovim završeno. Prelazimo sada na izvješće gospodina Sikjerski, pravilo o izravnim plaćanjima i potpori ruralnom razvoju. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Dakle, prvo čitanje parlamenta je ovim završeno jer je ovo usvojeno. Sad prelazimo na izvješće gospođe Honibol, pristup Dominikanske republike Haškoj konvenciji. Otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Usvaja se. Drugo izvješće gospođe Honibol, pristup Ekvadora i Ukrajine Haškoj konvenciji. Otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Usvaja se. Treće izvješće gospođe Honibol o Hondurasu, poimenično glasanje, otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Četvrto izvješće gospođe Honibol o Bjelarusu i Uzbekistanu, poimenično glasanje, otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Prelazimo na izveće gospodine Ponka. Pridruživanje prekomorskih zemalja i područja Europskoj uniji. Otvaram glasanje, Po poimenično glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na izvješće gospodina Marinesku, godišnje izvješće za 2017. godinu o zaštiti financijskih interesa Europske unije. Poimenično glasanje je otvoreno. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Izvješće gospodina Federle, i funkcioniranja vršne točka EU domene, poimenično glasanje je otvoreno. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Dakle, prvo čitanje parlamenta je ovim završeno. Prelazimo na izvješće gospodina Gualtijere. usklađivanje bruto nacionalnog dohotka po tržišnim cijenama. Poimenično glasovanje je otvoreno. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Dakle, postupak prvog čitanja parlamenta je završen. Prelazimo na prigovor e, o genetski modificiranoj uljanoj repici MS8, RF3 i MS8. XRF3 poimenično glasanje o ovoj rezoluciji. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na glasanje o prigovoru o genetski modificiranom kukuruzu 5307. Poimenično glasanje je otvoreno. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Zatim prigovor o genetski modificiranom kukuruzu MON 87403. Poimenično glasanje je otvoreno. Zatvaram glasanje. Usvaja se. I na kraju prigovor o genetski modificiranom pamuku GHB 614. Poimenično glasanje je otvoreno. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Passiamo Prelazimo sada na prijedlog rezolucije o Venezueli. Zastupnik Gonzales Pons je zatražio riječ. Gracias, Hvala vam. Kad eh, smo izradili, smo počeli raditi na ovoj eh, rezoluciji, Gonzalo Dominguez, Leonardo Munoz, Moren i ostali su uhićeni. Riječ je o novinarima koji e, rade za dva evropska medija koji su samo obavljali svoj posao. Oni se trenutno nalaze u zatvoru tamošnjih tajnih službi. Svi smo za slobodu izražavanja svi se možemo složiti sa činjenicom da mediji trebaju informirati u potpunoj slobodi. Sloboda informiranja je sam život demokracije. Dakle, zato tražimo da se ova točka doda iza točke četiri. Dakle, osuđujemo uhićenje novinara koji izvješćuju o situaciji u Venezueli tražimo njihovo oslobađanje. Ci sono parlamentari che si Ima li nekoga tko je protiv ovog usmenog amandmana? Se Ukoliko da, morate se ustati, mora ozbiti najmanje 40. Ukoliko ne, stavljam na glasanje ovaj amandman. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Dopo il paragrafo 5. Nakon stavka 5, amandman 3, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 4, nakon stavka 6, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 5, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Nakon uvodne izjave G. Amandman 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Glasamo o izvješću u cijelini. Otvaram glasanje. Avete Jeste li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. La risoluzione è approvata. Rezolucija je usvojena. Es un placer Parlamento... Doista je zadovoljstvo reći da e, parlament smatra Juana Guaidoa legitimnog predsjednika Venezuele. Parlamento Europeo es la Mi smo prva europska institucija koja je to učinila i tražimo od zemalja članica i visoke predstavnice da učine što prije istu stvar kako bismo došli do jedinstvenog stajališta. Završit ćemo sa izvješćem gospodina Renoa. Riječ je o izvješću o politici tržišnog natjecanja. Glasujemo o tekstu. Imate 30 sekundi. Nakon Venezuele Postoji još jedna država koja krši ljudska prava i gdje ne postoji demokracija. Dakle, zemlja koja ugnjetava žena, koja doslovce disidente reže u komadiće. A to je Saudijska Arabija. Ja se nadam, nadam da ćete izglasati sličnu rezoluciju za Saudijsku Arabiju. Na kraju krajeva, Na kraju krajeva, tamo je ipak nafta, nafte tamo. Moramo promijeniti taj režim. Très bien, nous passons... U redu. E, sve je primljeno na znanje i zabilježeno. E, sada idemo na godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja, dakle e, drugi stavak poimenično glasovanje, otvorimo glasovanje. Zatvorimo glasovanje. Usvojeno. Drugi dio poimenično glasovanja. otvaram. Zatvaram. Odbija se. Treći amandman poimenično glasovanje otvaram. Zatvaram. Usvojeno. Četvrti amandman, tko je za? Protiv? Suzdržani? provjerit ćemo. Evo, idemo provjeriti. Amandman četvrti, otvaram glasovanje. Zatvoram. Usvojeno. Prelazimo na e, četvrti stavak, izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? suzdržani, usvojeno. Drugi dio protiv, za, suzdržani, odbija se. Sedmi amandman za, peti protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 25. izvorni tekst prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Poimenično glasovanje, deveti amandman, Otvaram glasovanje. Ovaj Zatvaram. Odbija se. Amandman šesti za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Sedmi za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 40. stavak, izvorni tekst, prvi dio poimenično glasovanje za. Odnosno, otvaram glasovanje. Zatvaram. Usve se. Drugi dio poimenično, otvaram. Zatvaram. Uh, usvaja se. 41. Uh, stavak, prvi dio za, tko je za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani. Odbija se. Osmi amandman za, protiv, suzdržani. Uh, odbija se. Prvi amandman poimenično glasovanje otvaram. Le Zatvoreno glasovanje. Odbija se. E, stavak 76. E, je prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. 78. stavak prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. 82. E, stavak prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Pojmenično glasovanje, drugi amandman, otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Glasujemo o cijeloj rezoluciji, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram sve se. Hvala lijepo, drage kolege. Idemo na obrazloženje glasovanja za nekoliko trenutaka. Poštovani kolege, krećemo na glasovanja za na obrazloženje glasovanja za nekoliko trenutaka, pa vas molim da se vratite na mjesta i to što je prije moguće. Kako bismo ili napustili svoje mjesta ili vratili se na svoje mjesta. I najprije ćemo započeti sa izvješćem gospodina Korbeta, zacijelo će se netko željeti javiti. Evo, molim vas da napustite dvoranu ako ne želite ostati što prije. Gospodin Kastaldo se priprema. ne Gospodine Castaldo, nemojte otići, budući da ćete vrlo uskoro uzeti riječ. Tant Très bien, nous allons passer Idemo na obrazloženje glasovanja o izvješću gospodina Korbeta o izmjenama poslovnika Europskog parlamenta. Gospodin Castaldo neće uzeti riječ, dakle odmah dajem riječ gospodinu Golniš. Je li tu gospodin Golniš? Gospodine Castaldo, hoćete li se ipak javiti? Evo, gospodin Kastaldo se je vratio. Evo, izvolite. Ispričavam se. Sam bih eh, htio izjaviti da sam eh, izuzetno zadovoljan i da je moj klub zadovoljan, da je prevladao razum unutar eh, vijećnice, izvješće Korbet. Ima neke dobre E, mjere koje se uvode dakle u naš poslovnik, ali ovdje su po nama postojala dva velika rizika. Dakle, problem transparentnosti. smo, vidjeli smo da su tu bili amandmani koje smo mogli podržati, ali i želja EPP-a da se tajno glasuje. Vidjeli smo e, da je srećom to tajno glasovanje išlo u prilog amandmanima, mi smo ih podržali. Osim toga, tu je bila prisutna dobro poznata e, tema zloporabe e, moći, a vezano uz rad oporbe vidjeli smo da nije dobila potpunu potporu potpune većine i drago mi je da je evo ostao na snazi e, načelo dakle koje nije dozvolilo Hvala. da Gospodine Golniš. Hvala predsjedateljice. Gotovo 30 e, godina ja sam svjedok stalnog urušavanja prava manjina u ovom parlamentu koji postaje sve više i više politički korektan. U ovoj instituciji koja govori isključivo i gotovo samo o pravima manjina i o poštivanju pravne države, koja govori o zajamčivanju pravne države, ništa ne nedostaje izvješću gospodina Korbete. Zašto kažem to? Zbog toga što je to potpuna infantilizacija. E, zato što prema ovome što čitamo u tom izvješću sada ćemo morati pohađati e, tečajeve kako bismo naučili da je seksualno uznemiravanje jako loša stvar onda ćemo morati u tom smislu potpisivati izjave e, zatim se e, više zastupnici neće moći sastajati sa svojim sugovornicima ukoliko to ne bude potpuno transparentno i potpisano ja mislim da ova skupština postaje osnovna škola i ja ću doista biti sretan ako je bude mogao napustiti. Gospodin Palmer, imate minutu. Hvala lijepo. Ja pozdravljam ovo izvješće moga kolege Richarda Korbeta. Ja pozdravljam sve preporuke, osobito o kodeksu postupanja zastupnika. Osobito želim spomenuti pitanje, pitanje parlamentarnih pitanja koje se upućuju komisiji koja bi trebala dobiti odgovor unutar šest tjedana. I u tom smislu sam postavio i pitanje komisiji i mogu reći da smo dobili od komisije prošle godine samo 32% odgovora u odnosu na ono što smo postavili unutar roka od šest tjedana. Ja ne znam uh, je li komisija komisija išla u školu, ali mislim da je svakome jasno da je 32% nešto što je neprihvatljivo. Dakle, ono što će komisija morati učiniti je bolje e, postupati. Ja imam jako snažno stajalište vezano za ovo pitanje. Mislim da su ta usmena pitanja nešto što je jako važno kao instrument parlamenta. Jako je važno da možemo tražiti informacije od komisije. A 32% odgovorenih pitanja, to jest odgovore na pitanje koje smo postavili je definitivno nezadovoljavajuće. Gospodin, gospođo Bilbao Barandika, imate e, minutu. Hvala lijepo e, predsjednice. Ja sam zadovoljna rezultatima glasovanja. I e, slažem se sa onime što smo se dogovorili u vezi sa formiranjem e, klubova zastupnika. E, nije dobro da se dovode u pitanja prava. Naime, koncept koji je bio uspostavljen je potpuno arbitraran i sada se postavlja pitanje što je to ideološka koherentnost kluba zastupnika. Željela bih također podsjetiti da kad bi se neka od ovih preporuka primjenjivale na moj klub zastupnika, on bi se morao raspustiti. Ne želim, sada, ulaziti u detaljnu analizu tog, te arbitrarnosti. E, ja smatram e, da sredstva koja nam se sada nude upravo pojačavaju arbitrarnost. E, što se ovdje čini? Koristi se sloboda da bi se napala demokracija. Gospod Marijas. E, gospođo predsjednice, prije svega želio bih da se u zapisni da se da, u zapisnik uđe to je da, da u zapisnik uđe da proces glasovanja nije funkcionirao za izvješće e, Selimovića. Što se tiče ovog izvješća, pokušaj velikih političkih klubova nije uspio e, jer ono što su oni željeli jest nametnuti svoju volju. Željeli su Um, odlučiti u kojim ćemo uvjetima formirati političke klubove uh, koncept uh, političke afilijacije. To nije nešto što se može definirati um, na parlamentarnoj, u sklopu parlamentarnog zasjedanja. I mm, ja se slažem da bismo trebali unijeti neke poboljšanje u naš poslovnik, osobito što se tiče prethodne kontrole koju provodi predsjedništvo. Jer e, mi, na primjer, donosimo pitanja, postavljamo pitanje i u konačnici predsjedništvo Europskog parlamenta kontrolira jesu li ta pitanja korektna, a ponekad se događa da ih odbacuju i to je neprihvatljivo i treba tome stati na kraj. Gospodin Farija. Hvala. Ja sam glasovao za, za izmjene poslovnika Europskog parlamenta zato što smatram da ne možemo imati interesne skupine ili ideologije koje će upravljati parlamentom. Važno je da se poštuju individualne slobode i demokracija. Ono što ja zahtivam je veća transparentnost, veća raspoloživost informacija kada je riječ o odnosima između zastupnika i kada je riječ o njihovom djelovanju prilikom sastavljanja tekstova. I također moramo saslušati i čuti svaki glas, svako stajalište, svaki stav i imati na umu interese čitave Europske unije. Također moramo braniti ono za što smo izabrani. Poduprijeti taj, taj novitost, to, ide na ruku trgovanju utjecajima, ide na ruku nekim neprihvatljivim ponašanjima. Mislimo da, tome treba stati na kraj jer je Europa i onako previše patila. Gospodin Kelly, što se tiče ovog izvješća, iako smo imali tajno glasovanje vezano za dvije točke, želim reći vrlo jasno da sam glasovao za obvezni zakonodavni otisak. Jako je važno da povećamo transparentnost također vezano za naše rashode. Ja uvijek objavljujem sve sastanke koje sam održao sa svim medijima i drugim predstavnicima interesnih skupina i mislim da bi to trebao raditi čitav, čitav parlament. Mi moramo podržavati transparentnost i odgovornost u svim institucijama. Dakle, transparentnost je jako važna u našim izbornim jedinicama i jako je važno da građani imaju povjerenje u svoje predstavnice. E, također želim reći da se ne slažem sa ova dva tajna glasovanja. Ne bismo tako trebali funkcionirati u parlamentu. Ja želim biti ponosan pred svojom izbornom jedinicom i također vezano za tečaj o seksualnom uznemiravanju. Ja sam za budući da sam već prošao taj tečaj i preporučam ga i svim svojim drugim kolegama zastupnicima. Votre mikro. Mikrofon, molim vas. Hvala gospođo predsjednice kolege hvala predsjedateljice i hvala poštovani kolege. izvješće gospodina korbeta. je kontradiktorno zato što ograničava demokratska prava. Zahtjeva od nas izjave, deklaracije u kojima ćemo izjaviti uz, koju stranku pristajemo i mislim da je to u potpunosti protiv svih pravila ovog parlamenta. Meni je drago da smo uspjeli odbaciti zahtjeve, zahtjev da Evropska, da, da Evropski parlament odluče postoji li stvarna politička afilijacija kada se uspostavlja neki klub zastupnika. To je samo instrument i veliki politički klubovi koji se boje pokušavaju na taj način djelovati protiv drugih političkih klubova. Gospodin Mamikins, hvala predsjednice, poštovani kolege, ja se u potpunosti slažem da nam je potrebno više transparentnosti i odgovornosti u procesu donošenja odluka, no ne mogu se složiti eh, sa tim eh, konceptom eh, političke afilijacije kada je riječ o uspostavi političkih klubova u parlamentu. Mi ne možemo imati jasan kriterij osim činjenice, zapravo riječ afinitet i afilijacija nema nikakav pravni značaj. Kao što vidimo iz rezultata, klubovi mogu biti nekoherentni i mogu biti nedosljedni kada je riječ o nekim pitanjima. Uostalom, trebamo imati na umu da je sloboda glasovanja nešto na što se oslanjaju naši građani. Kako ne bismo parlament učinili disfunkcionalnim i kako bi on i dalje bio prava demokratska institucija, mi moramo um, nastaviti uh, praksu slobodnog, uh, uh, slobodnog uspostavljanja i formiranja klubova zastupnika. Hvala lijepo, sada gospodin Hanan ima riječ. Hvala lijepo predsjedateljice. Ova rasprava se um, usredotočila na planove da se oteže život malim klubovima zastupnika. Čak i moji federalistički kolege će reći e, da je ovo tema reformi našeg parlamenta već neko vrijeme, ali sva ta retorika koju čujemo o toleranciji zapravo dolazi od netolerantnih ljudi. Ali želio sam samo reći, usmjeriti vašu pozornost na jedan amandman, amandman broj 14. E, Europskog poslovnika. E, tu je jedna rečenica koja je izbrisana, koja kaže da se primjena ovog pravila da neće dovoditi u pitanje slobodu govora zastupnika i to je izbrisano. Zašto? Može se reći da ovaj dom u svom novom, u svom novom stavu um, želi zapravo um, smanjiti uh, slobodu govora u čitavoj Europi. Ali koji je smisla ovog parlamenta ako čovjek ovdje ne može u potpunosti slobodno govoriti, budući da to ulazi u samu etimologiju riječi parlament? Gospodin Sosnjec amandman o tome kako bi manje klubovi trebali moći kontrolirati, e, veći klubovi morali moći kontrolirati manje klubova, to je pogrešan argument i amandman. Ne morate biti u parlamentu da budete svjesni prijetnje demokracije u Europi. Nisu manji klubovi oni koji prijete demokraciji nisu oni e, krajnja desnica. Mislim da je jako važno da se usredotočimo na pitanje slobode govora, čak i ovdje. Ne morate se braniti pred svojim e, biračima. Dakle, transparentnost služi e, ovdje kao način represije, sredstvo represije, to je u potpunosti neprihvatljivo. Uvijek smo kroz povijest imali situaciju da većina želi kontrolirati manjinu. Ja mislim da govor mržnja Govor mržnje se može shvatiti i kao govor o rodnoj ravnopravnosti, kao mržnje prema muškarcima. I to je rodna. I to je govor mržnje. Gospodin Polček ima riječ. Hvala lijepo, predsjedateljice. Ja sam glasovao za ovo izvješće i želio bih objasniti zbog čega sam glasovao za Osobito bih želio odgovoriti na komentar gospodina Sošnijeka koji je govorio malo prije o govoru mržnje. Ja sam glasovao protiv amandmana prema kojem treba dati više poštovanja parlamentarcima kada govore ovdje. Ja mislim da je govor mržnje činjenica i Također bih e, spomenuo presudu suda Europske unije, iako se u potpunosti ne slažem s time. Znam da je gospodin Sošnijek zamijenio gospodina Godvinika i imali smo e, doista e, jako puno vrlo uvredljivih izjava gospodina Godvinika da smo morali uzeti u obzir presudu suda. I upravo zato nisam podupro taj amandman. Sada neću ulaziti u detalje, ali mislim da moramo biti pristojni kada, razgovaramo u ovom parlamentu. Ja sam podržao većinu amandmana koje su prošli i ja mislim da je dobro biti striktan i strog kada je riječ o lobingu. Gospodin Horvat. Gospođo predsjedateljice, ja sam um, shvatio prijedloge u ovom izvješću kao dobronamjerne, osobito u uh, kontekstu sastajanja sa lobistima. No ono što me brine, budući da sam radio u, u odnosima s javnošću, je to da će se ovo pokazati neučinkovitim. A moj daljnji strah je taj da kada se u javnu domenu stave informacije koje se mogu iskoristiti da će se stvoriti lažni dojam od onoga što, lažni dojam o onome što parlamentarci žele postići. Zato mislim da bi se ovo trebalo revidirati. Ja se slažem sa kolegama kada je riječ o tome da bi komisija trebala brže odgovarati na naša pitanja. A što se tiče političkih e, klubova i klubova zastupnika, mi znamo da su klubovi poput Ukipa e, zlouporabili e, svoje mjesto u ovom parlamentu, ali ja mislim da ovakvi, ovakvi prijedlozi neće riješiti to pitanje. Što se tiče tajnog glasovanja i transparentnosti, molim vas, to je apsurdno i slažem se s kolegama koji idu, u tom smjeru. Hvala lijepa, sada kolega Maruneško, izvolite. Ispričavam se, kolegica. imamo izvješće a, Martineskog gospođa Šojirova. Hvala. Hvala predsjedateljice. Kada govorimo o financijskim pitanjima Evropske unije, to nije prazna fraza. Naša zadaća jest da nadziremo učinkovito korištenje i trošenje europskog novca kako bismo poboljšali povjerenje građana u nas. E, Češka republika je pod sumnjom da zlorabi javni novac i upravo zato podržavam borbu koju moramo nastaviti. Također, Vidim da postoje poboljšanja kada je riječ o čitavom e, nizu nepravilnosti, budući da se čitav niz nepravilnosti u smislu njihove količine se više i više smanjuje. Riječ ima zastupnica Damato. Hvala. Godišnje izvješće o zaštiti financijskih interesa Europske unije stavlja u prvi plan štetu koju nude lobisti. Vidimo što se događa kada javni dužnosnici napuste svoje javne funkcije i to bi se čak u nekim slučajevima moglo nazvati korupcijom. Potom MOSI um, situaciju u kojoj bismo trebali ima bolje kontrolirati porezne podatke e, tvrtki. Gubici e, stoje, gubici u području PDV-a svake godine iznose 50 milijardi eura. 2018. je zabilježen još jedan važan podatak, a tiče se izravnih poticaja u poljoprivredni. Prosječna vrijednost u svakom tom slučaju povećana je za 227%. Postoji li teškoća u utvrđivanju nepravilnosti? Neke zemlje uopće ne prijavljuju slučajeve prijevare. Kako je to moguće? Je li moguće da neke zemlje ne žele dovesti u pitanje svoje e, upravljanje, dakle proračunom i onda izbjegavaju e, slati podatke koje su zabilježili na svom teritoriju tijelima Europske unije. Kako Europska komisija smatra da nije potrebno, zašto smatra, Europska komisija smatra da nije potrebno objaviti ove podatke. Ukoliko se želimo boriti protiv prijevara i korupcije, ukoliko želimo sačuvati interese naših građana, moramo poboljšati kontrole i poboljšati njihovu kvalitetu. Trebali bismo utvrditi stroga mjerila, jednoobrazne uvjete koji će biti obvezni za sve države članice. To bi bila prevencija koja bi trebala biti usklađena diljem čitave Europe. To obuhvaća i dijeljenje informacija te kontrole. Sve to, budući da sam sve to našla u izvješću, ja sam glasala za zastupnik Marijas. Η καταπολέμηση της απάτης που υπάρχει σε σχέση Postoje određene prevare koje e, se tiču naročito e, europskih fondova, a to je nešto što onda moramo E, spriječiti. Mi smo već e, rekli da smo protiv ono što su uradile neke nevladine organizacije u Grčkoj koje su iskoristile ogromne sume govoreći da ih koriste e, za izbjeglice kojima je hladno zimi. No to nije bilo tako. Mi smo već sasvim jasno rekli da smo protiv toga. Ne treba nam to reći niti komisija niti Olaf. A drugo, što se tiče poljoprivredne politike, što se e, dešava na tom području. Koriste se određeni strani proizvodi i lijepi se e, oznaka proizvedeno u Grčkoj. To je slučaj sa mlijekom koje je proizvedeno u Skoplju, na primjer. I mislim da se određene mjere moraju poduzeti i e, po ovom pitanju. Sada čekamo da se te mjere usvoje. Hvala gospodinu Zdrojevski. Uključivanje novih točaka na dnevni red u zadnji čas ne omogućava da se podrobno raspravi o točkama koje su već prethodno bile unesene na dnevni red. Ovo nažalost postaje sve više pravilo, a ne izuzetak. Što se tiče financijskih, e, zaštite financijskih interesa, interesa Europske unije, imam e, dvije primjedbe. Nepravilnosti iz 2017 su manje od onih eh, registriranih u 2016. Dakle, smanjenje od dvije, gotovo 2,5 milijarde eura. Što se tiče ovih podataka, 2017. je došlo do povećanja gubitaka za skoro 20, za 20 milijardi eura. Monsieur kolegi protiv doklada na poštovane dame i gospodo ja sam glasao protiv ovog izvješća jer mislim da je nacionalni suverenitet ključan i da ga moramo sačuvati u ovom izvješću se kaže da postoje određene nepravilnosti koje su primijećene 2017. godine i prema kojima 15.239 nepravilnosti postoji, a to je niži broj u odnosu na one koji smo imali prethodnih godina. Dakle, ovi novi brojevi pokazuju da moramo nastaviti suzbijati korupciju. To je legitiman cilj i mi se s tim slažemo. No, u ovom izvješću postoji određeni kontraverzni aspekti. Postoje određeni e, dijelovi kojima se želi ugroziti suverenitet država članica i protiv toga se moramo boriti. Gospodin Mankes, hvala najljepša gospođo predsjedavajuća. E, države članice su sasvim jasno rekle da se žele boriti za zaštitu financijskih interesa Europske unije jer se tu radi o njihovim financijskim interesima. Nažalost, korupcija država članica se ne zadržava na granicama, već se preljeva i samim tim se razvodnjava e, povjerenje e, građana u europske institucije i općenito u Europsku uniju. Mislim da bi sva e, financijska tijela trebala pročitati ovo izvješće sutra umjesto e, dnevnog tiska jer e, tu možemo primijetiti da nas ovo košta 15 milijardi godišnje i e, postoje istrage o e, nepravilnostima glede PDV-a zbog nedostatka odgovarajućih instrumenata za suzbijanje tog problema. Mi umjesto što imamo 27 različitih sustava trebamo dati više nadležnosti Olafu. Hvala gospodin Hanen. Hvala, e, gospođo predsjedavajuća. Mislim da je očigledno pitanje kada govorimo o zaštiti financijskih interesa je pitanje ovog deficita od 15 e, milijardi i tu zapravo se postavlja i pitanje Brexita. Sasvim jasno jučer smo čuli e, u kojem smjeru ljudi žele ići. Zapravo tu se ne pokazuje nikakva fleksibilnost za postizanje dogovora i jučer sam bio iznenađen kada sam istovremeno čuo da europski povjerenik očekuje da E, iako ne dođe do dogovora e, će novac se pronaći. E, ovdje zapravo se želi zadržati dobri budući odnosi između Velike Britanije i Europske unije, no međutim ako mi izađemo bez dogovora, vi nam više nećete moći govoriti što trebamo učiniti. Gospodin Polčak, hvala gospođo predsjedavajuća. Ja sam glasao za ovo izvješće jer želim iskazati e, potporu za poboljšanja jer e, uspostavljeno je da postoji manje nepravilnosti i manje prevare u odnosu na prethodne godine. Dakle, trend je pozitivan. Iako e, postoje neke razlike na početku i kraju godine, cjelokupni trend je pozitivan. Mi smo sve slučajeve koji su nam predstavljeni razmotrili i e, moram reći da amandman u kojem se jača uloga istražnog novinarstva je vrlo važno. To je jako važno, naročito glede ubojstva novinara u e, Slovačkoj. I mislim da moramo istražiti sve e, povezanosti koje postoje između vlasti i tiska u Češkoj to e, je jako e, važno i mislim da se to mora rješavati i na europskoj razini. Hvala. A sada prelazimo na sljedeće izvješće i počinjemo sa gospođom Šojdrovom. Uvođenje i funkcioniranje vršne .eu domene. Hvala gospođo predsjedavajuća. Ovo je izvješće za koje sam glasala pozitivno. Iako se ovo čini prilično tehničkim izvješćem, Mislim da sadrži e, stvarni napredak za vizualni identitet Europske unije i država članica na internetu i prekogranično. U, ovom, e, u ovo doba kada se bavimo internetskom sigurnošću i ljudskim pravima na internetu, mislim da Europski parlament treba to pitanje e, budno nadzirati i postoji dosta gospodarske povezanosti sa internet, na, putem interneta i mislim da to treba ostati u nadležnosti država članica. Gospodin e, Zdrojevski, hvala. Nakon što se zatvorila rasprava o ovom pitanju i javila su mi se neka pitanja, a to je e, koje je područje područje primjene zapravo ovih raspoloživih domena i mislim da nismo dobili dovoljno odgovora na to e, što se tiče ovih e, vršnih domena trebamo se zapitati tko će biti zadužen za funkcioniranje i četiri stvari su ovdje jako važne za naglasiti moramo se riješiti zastarjelih administrativnih pravila zatim moramo reći koji su prioriteti Europske unije što se tiče interneta. Treće, moramo malo e, olakšati e, pravila glede registriranja domene i moramo napraviti sasvim jasnu razliku između onih organizacija koje su registrirane i e, organiziranja imena domene. Gospodin Kelly, hvala na samom početku želim čestitati gospodinu Frederiku Federleju na radu na ovom izvješću. Ehm, meni je bilo veliko zadovoljstvo glasati za ovo izvješće. E, radi se o veoma važnom aspektu za digitalno tržište koje se stalno mijenja. Zato je kružno da postoji dobar zakonski okvir koji će zajamčiti i fleksibilno zakonodavstvo u budućnosti. To će promicati europske vrijednosti i e, zaštititi privatnost e, korisnika, a istovremeno promicati e, više jezičnost. U svim državama članicama postoje tvrtke i organizacije koje imaju poslovni nastan u EU i koji moraju imati mogućnost koristiti vršnu EU domenu i nadam se da će se to koristiti u dobroj vjeri i e, mislim da će e, Europska komisija morati uspostaviti dobru suradnju između svojih službi i e, tijela koje su zadužena za kontroliranje domene. Hvala, gospodin Makins. Zahvaljujem, gospođo predsjedavajuća. Ja sam glasao za ovo izvješće. Iako sadašnja domena EU dobro funkcionira, E, ovo je područje koje se brzo mijenja i mislim da moramo uvijek misliti e, korak unaprijed. Zato e, se mora prilagoditi domena u Europskoj uniji. Ovo će dati bolji identitet Europskoj uniji i moramo paziti što će se podrazumijevati pod ovom domenom više jezičnost, zaštita ljudskih prava, zaštita e, privatnih podataka. Sve to su aspekti koji se moraju riješiti kada govorimo o domeni. Države članice moraju biti u mogućnosti uspostaviti kriterije za e, postupak upravljanja domenom i registriranjem. Hvala, gospodin Sošnjac. Zahvaljujem. Ovaj, ovo izvješće je primjer europskog E, ideološkog e, e, nadzora nad svim što se radi. Znamo da putem interneta možemo promicati europske e, vrijednosti i trebamo imati sasvim jasnu raspravu o e, ovakvim pitanjima. Mislim da ovo nije pravi napredak, ovo je zapravo prilično jadno jer bilo tko može kupiti ovu domenu. Vi govorite o više jezičnosti, ali e, hoćemo li biti u mogućnosti prevesti to na sve jezike? To nije sasvim izvjesno. Mislim da je ovo smiješno, tužno e, i zato sam glasao protiv ovog izvješća. Hvala, gospođa Majer. Zahvaljujem, gospođo predsjedavajuća. Ovo izvješće e, znači da ako e, dođe do Brexita, EU domena će biti izgubljena preko noći, a i mislim da je to zapravo velika pretnja za ovu domenu. Ja naravno cijenim e, financijski pritisak na e, vlade, ali Ovdje ako uzmemo u obzir e, iskustva i dobru volju, vrlo dobro znamo da moramo riješiti prvo pitanje Brexita, tvrdog Brexita, mekog Brexita ili nekog drugog i moramo biti svjesni činjenice da ćemo i dalje morati poslovati sa Europskom unijom. Zato se danas e, pitam zašto ograničavati nešto takvo kroz domenu. Ovdje se trebamo baviti više e, proizvodnjom u našim regijama E, promicati proizvodnju i suradnju među njima. Hvala. Prelazimo na obrazloženje glasovanja vezano u situaciju u Venezueli. Zastupnik Benito Ziluaga. Hvala lijepa. O Venezueli smo donijeli već osam rezolucija nisu dale nikakav značajan doprinos rješavanju tamošnje situacije. Priznanjem ovog samoprozvanog predsjednika vi zapravo ozakonjujete jedan državni udar koji se dogodio u toj zemlji i to će zasigurno značiti ili građanski rat ili vojnu intervenciju. Umjesto da apeliramo na dijalog i na mir, onako kako je napravio glavni tajnik UN-a, Evropska Unija je postala, odlučila postati vazalom Trumpa i njegove sulude politike intervencionizma. Pridružili smo se eh, intervenciji koja doljeva ulje na vatru. Obećano je da će se održati izbori za 6 do 12 mjeseci a e, Ustav, e, u Ustavu stoji da bi se prijevremeni izbori trebali organizirati u roku od 30 dana. Dakle, on već krši Ustav svoje zemlje. Hvala lijepo, Lopez Bermejo. Hvala. E, glasala sam protiv ove rezolucije o stanju u Venezueli. Zato što, nažalost, Evropska unija ponovno bezobrazno prelaze u crvenu liniju koja predstavlja međunarodno pravo. Priklonili smo se SAD-u i prešli na stranu onih koji žele rat, prestali na stranu Bolsonara i Trumpa. Cinično se pokušava obrazložiti ovo stajalište ljudskim pravima. Pa ta ljudska prava se krše u Saudijskoj Arabiji, Izraelu i Maroku uz vaš blagoslov. vaš interes je nafta ne zanimaju vas e, ljudska prava, ne zanima vas ako ćete pritom e, zakrvaviti ruke, vas zanima samo nafta. I koliko želite pomoći tamošnjim ljudima, trebate ukinuti sankcije. Gubite svoj legitimitet, trebali bismo se zalagati za mir i za dijalog uz potpuno poštovanje međunarodnog prava i tražiti pomoć vijeća sigurnosti. Zastupnica Spiraki. Hvala najljepša gospođo predsjednice. Mislim da trebamo poslati vrlo jasnu poruku e, Venezueli. E, Maduro ubija ljude na ulici zato što se ne slažu s njim. U Venezueli ljudi ne uživaju temeljna prava. Novinari se nalaze u e, zatvorima. U Venecueli se ugrožavaju e, demokratske vrijednosti, vrijednosti koje nas ovdje ujedinjuju. Zato e, moramo mi kao Europski parlament priznati novog predsjednika koji će organizirati izbore i mislim da je to jako važno. Trebamo tražiti od vijeća da djeluje, ne smijemo nimalo oklevati i e, ne smijemo se e, ne smijemo pokazati nikakvu samilost prema Maduru. E, naša volja i želje moraju biti čvrste. Svi građani Venezuele moraju shvatiti da imaju potporu Europske unije. Hvala, gospođa Albil Guzman, dvije minute. Hvala. E, Evropska ljevica je glasala protiv e, rezolucije o stanju u Venezueli koju je izradio EPP. Riječ je o rezoluciji koja priznaje Guaidoa, dakle autora državnog e, udara, kao predsjednika te zemlje. Europska unija kao što znamo jako zabrinuta za, zbog kršenja ljudskih prava i zato financira centre za mučenje migranata u Libiji gradi prepreke, spriječava nevladine organizacije da brodovima spašavaju migrante u moru. Jako je zabrinuta za ljudska prava, a u Venezueli prije svega. Evropska unija izuzetno cijeni demokraciju i zato ima preferencijalni tarifni sporazum sa tim sjajno demokratskim sustavom kao što je Saudijska Arabija. Europska unija smatra da mora podržati osobu koja se samo prozvala predsjednikom bez izbora, bez ičega i veli da je Maduro e, tiranin koji izgladnjuje svoj narod. Ne kao predsjednik e, Sudana s kojim su potpisani sporazumi tijekom nekoliko mjeseci kojima e, za, kojim su raspisane međunarodne tjeralice. Europski parlament je zabrinut, iznenađen zato što to su neki njegovi građani negdje potlačeni, ali primjerice u Izraelu je u egzilu pet milijuna palestinaca, pa to nikoga ne brine. Podržali ste državni udar u toj Venezueli, ali to zasigurno nema nikakve veze sa naftom, sa činjenicom da smo se pridružili u ovom SAD-u, niti sa činjenicom da je tamo, e, da je tamo na vlasti jedna osoba koja ne slijedi diktat SAD-a. Hvala lijepo, zastupnik e, Farija. Hvala vam. Glasao sam e, za ovu rezoluciju. Europska unija ne bi trebala čekati i priznati mm, Godioa kao novog e, predsjednika. Sam Maduro je rekao da će raspisati izbore, samo je rekao da će to napraviti 2025. Tamošnja država je korumpirana, milijuni odlaze u izbjeglištvo kako bi kupili lijekove i hranu za svoju djecu. Kao što je rekla visoka predstavnica Mogherini, potrebno je da se ta zemlja okrene ka demokraciji i apele građana ne možemo ignorirati. Moramo vidjeti što je dosad sad učinio Guado, koje su se tamo koja su se sve tamo kršenja ljudskih prava dogodila, to je uključeno i u nedavno uhićenje novinara. Hvala lijepo, zastupnik Sošnjerc. Hvala vam. Ja sam htio glasovati protiv, kako ne bi ispalo da, štitim komunistički režim Naša crvena, crveni kolege su daleko naklonjeni ovim e, diktaturama koje nalazimo u pojedinim dijelovima svijeta. Tamo se dogodio državni udar, a evo glasali smo i o Sudanu i sada su odjednom e, oni kao legalisti u toj zemlji. Traži se od njih da priznaju neke međunarodne presude. Mi ovdje držimo predavanja cijelom e, svijetu, zalažemo se za slobodu izražavanja gdje god e, se nama svidi, komentiramo o svim temama koje se tiču svih dijelova svijeta kao da sve o svemu razumijemo. Ne bismo to trebali raditi, moramo se koncentrirati i baviti samo evropskim građanima. Zastupnik Pirinski. Hvala lijepo. Trebalo bi biti jako jasno da je jedini mogući izlaz iz ove krize dijalog između vlasti i oporbe. Rezolucija koju smo usvojili, međutim, ide u suprotnom smjeru, blokira ovaj dijalog. To je suprotno od onoga što je glavni tajnik UN-a zatražio. U suprotnosti sa onim što čitamo u novinama jutros, da je predsjednik Maduro spreman započeti dijalog. To su strašni dvostruki standardi. Kritizira se vlada što je organizirala unilateralno dakle izbore, što nije dozvolilo da to neko drugi radi, a onda podržava još jedno unilateralno djelovanje, dakle oporbu koja je proglasila Gojdova predsjednikom. Smatram da je ovo velika greška parlamenta, dakle donijeti ovakvu odluku koja samo pogoršava tamošnju krizu. Zastupnik eh, Hanan, hvala lijepo. Moramo priznati pohvaliti ono što se dogodilo. Pristup vječnice katastrofi u Venezueli je doista impresivno tu pod vodstvom predsjednika Tajanija. Evo, on je bio vizionar. Kada sam ja odrastao 70-ih u Južnoj Americi, Venezuela je bila zemlja u koju se hrlilo. Čavez je došao na vlast 1990. Još uvijek je BDP tamo bio dosta visok. A sada vidimo damo najgoru izbjegličku krizu u zapadnoj hemisferi, više od 3 milijuna izbjeglih, veliku stopu siromaštva. Međutim, ima ljudi, nekoga i među komunistima i socijalistima ovdje, koji još uvijek podržavaju ovaj diskreditirani tiranski režim Madura koliko puta moramo ponovno proći jednu te istu priču i vidjeti da problem socijalizma nije samo neka greškica, nego uvijek se započne sa sloganima o ljudima, a završi se sa depresijom, tiranijom i siromaštvom. Hvala lijepo, prelazimo na sljedeće izvješće. Riječ ima zastupnik eh, Marijas. Simatikos paragodas tis politikis antagonismu ine οι kratikis. Ono što je jako važno po pitanju konkurentnosti su državne potpore. I e, što se toga tiče, mi smo primijetili nevjerovatne stvari. Mi smo nametnuli odredbe, sankcije, e, navalnoj odnosno brodskoj industriji u Grčkoj moramo platiti 310 e, milijuna eura. E, to je ono što e, brodarska poduzeća trebaju platiti u Grčkoj, a mi imamo jednu od najvećih komercijalnih flota. E, još jedna e, jedna tvrtka, tvrtka Arko, treba e, vratiti 130 milijuna eura. Rezultat toga je da će se to, ta tvrtka završiti i zato mislim da se mora promijeniti politika državnih potpora. Grčkoj se treba pomoći. Treba onim tvrtkama koje moraju vratiti novac pružiti mogućnost da uđu u jedan novi režim, posebni režim kako ne bi propala. Zastupnica Majer. Hvala lijepo. Ovdje se izražava zabrinutost e, zbog tvrtki koje ne plaćaju poreze zbog razlika u poreznim e, stopama pojedinih zemalja. To se mora urediti. Primjer toga je porez na digitalne usluge. Imamo tu velike igrače kojima bi se trebali bolje porezivati prihodi. Ja ću možda biti posljednja britanska zastupnica koja će govoriti ovdje u Briselu. Ja sam ponosna na projekt mira i prosperiteta modernih vremena. Dobri prijatelji nikad ne kažu zbogom, već kažu vidimo se uskoro. Zastupnik Zdrojevski, jedna minuta. Hvala lijepa. Ovo izvješće koje se tiče tržišnog natjecanja nije rutinsko izvješće, možda zato što smo posvetili mnogo vremena kartelu proizvođača kamiona, a potom smo se jako dugo bavili Googlom. Htjeli smo suditi u praksu porasta cijena putem ne, nelojalne konkurencije. Ali to su sve površno uređene stvari. Mi bismo trebali ga zajamčiti jednaka prava za sve operatere na tržištu. To bi trebao biti stup e, našeg djelovanja, e, to je stup našeg gospodarstva. Ne možemo dozvoliti da velike tvrtke, da bogate tvrtke budu privilegirane na bilo koji način. Hvala lijepo, zastupnik Kelly. Suzdržao sam se kod glasanja o ovom izvješću, iako ovo izvješće ima dosta pozitivnih elemenata, ali mislim da izlazi iza e, područja primjene naših e, zakona. Naravno kada je riječ o zajedničkoj konsolidiranoj osnovici poreza na dobit. Međutim, pozdravljam napore komisije da se osigura dakle jednaka primjena pravila tržišnog natjecanja diljem EU-a i radujem se strukturnom dijalogu sa nadležnom povjerenicom te se nadam da ćemo nastaviti sa uskom suradnjom e, u tom području. Pozdravljam i potporu komisije malim i srednjim poduzećima te njihovu zaštitu. Također htio bih vidjeti veće napore vezano uz našu konkurenciju na globalnoj e, razini. Smatram da je pitanje ovih e, sudova u sistemu i SDS-a nešto što bi trebalo bolje urediti na globalnoj razini, trebalo bi urediti jednaka pravila za sve. Gospođa Rohanen Lerner. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Politika konkurentnosti i tržišnog natjecanja je jako važna i bilo mi je lako glasati za to. Velike tvrtke mogu izbjeći plaćanje poreza i dobiti nepravedne pogodnosti u odnosu na mala i srednja poduzeća. Čini mi se da velike tvrtke imaju e, sama svoja pravila i da mogu koristiti nezakonite državne potpore. Kao što se i u izvješću kaže, izbjegađanje plaćanja poreza je jako loše za javne financije i e, time se ugrožavaju europski građani. A također se ugrožava i povjerenje građana u Europsku uniju. Čak i u Europskoj uniji imamo e, mnoge sustave kojima se daje prednost e, bogatim ljudima ili velikim tvrtkama. Države članice se moraju riješiti tih nepravilnih e, tržišnih praksi. Povjerenik bi se doista trebao e, pozabaviti ovim pitanjem kako bi se spriječile nezakonite trgovačke prakse i kako bi se primijenile sankcije za one koji ne poštuju pravila. Gospodin Žambaski. Hvala najljepša gospođo predsjedavajuća, poštovane kolege. Ja sam glasao za ovo izvješće. Mislim da je sasvim očigledno da velik dio poduzetničkih inicijativa u Europskoj uniji treba posebnu zaštitu. Nama su potrebna zajednička pravila, potrebno nam je zajedničko tržište, moramo e, ohrabriti poduzetnike i oni koji doista žele raditi. Trebam li vas podsjetiti na skandal e, glede mobilnosti, to je nešto što ide na uštrb tržišnog natjecanja, pravednog tržišnog natjecanja i to je ono što ništa uništava e, poslovanje određenih tvrtki, a poboljšava poslovanje drugih. E, dakle, što se tiče tog paketa kojeg mi nazivamo Macronov paket, mi želimo, mi dakle iz središnje Europe, želimo preuzeti prema njemu mi želimo preuzeti poslovanje tvrtki iz istočne Europe, a u mojoj zemlji imamo više od pola milijuna e, ljudi koji napuštaju zemlju i mislim da to si ne možemo više dopustiti. I za kraj gospodin Polčak. Hvala gospođo predsjedavajuća. Evo, ja želim samo objasniti e, kako sam glasao. Ja sam glasao za ovo izvješće. Jučer kada smo imali raspravu o politici tržišnog natjecanja smo se svi složili da u odnosu na prethodne godine postoje određeni pozitivni trendovi na ovom području i to mi je doista drago. Također smatram da je važno da je jedinstveno tržište i tržišno natjecanje na jedinstvenom tržištu budu u srži ovog izvješća. Dakle, mi moramo biti otvoreni što se tiče konkurentnosti, ali se trebamo boriti protiv nepravedne konkurentnosti. To je jako važno. Drugo, također na tržišta se moraju moći prilagoditi određenim okolnostima i raditi na zaštiti okoliša. To je aspekt održivosti težišta i zato moramo imati i e, dugoročne mjere. Mi moramo e, dakle to sve uzeti u obzir i poduprijeti ovo izvješće. Hvala. Ovim smo zaključili e, obrazloženje glasovanje. Zapisnik o ovom plenarnoj sjednici će biti usvojen na sljedećem plenarnom zasjedanju a e, u njemu ćemo vidjeti koje su rezolucije usvojene za vrijeme ovog plenarnog zasjedanja, a ovim e, proglašavam zasjedanje zatvorenim. Hvala svima.